To proto Hvala vam, započinjemo sa plenarnom sjednicom. Prelazimo na prvu točku na dnevnom redu. Tu se radi o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava prema članku 144. iz poslovnika. Prva točka na dnevnom redu tiče se kršenja ljudskih prava, uključujući vjerskih sloboda u Burkini Faso. Htio bih vas podsjetiti na to da i za spontano javljanje za riječ se možete javiti za riječ, dakle možete nam to naznačiti kao inače. Mi ćemo vas onda staviti na popis, možete to napraviti i e, pomoću elektroničkog sustava, a upute za to možete naći na ulazu u plenarnu sjednicu. Sada prvo riječ dobiva gospođa Kanko koja je autorica ovog e, prijedloga. Imate jednu minutu. Hvala vam, moje srce krvari. Jer moja domovina, Burkina Faso, koja je prije bila sekularna država, pati sada pod terorom islamizacije i nasilja od strane islamističkih skupina. Kao prvo su e, širili e, smrt i bjedu u Siriji, a sada e, cijeloj regiji Sahela prijete sa svojom smrtnom ideologijom. Napadaju crkve i džamije, a to sve samo s jednim ciljem, a to je sa uništenjem zajednica. Oni izabiru ona mjesta gdje se ljudi sastaju kako bi molili, kako bi se smijali, kako bi zajedno pjevali, kako bi jedni drugima pokazivali ljubav. Taj teror ima e, posljedica za cijeli svijet. E, to može biti e, velika prijetnja i za Europu, kao prvo što se tiče područja migracija, ali ne smijemo zaboraviti niti da smo i mi imali turističke napade na vlastitom području i zbog toga Europska unija dalje mora poduprijeti e, regiju Sahala kako bi se tamo osigurala sigurnost u tim državama, ali isto tako se radi o državom razvoju i jakoj politici u okviru strategije između Europske unije i Afrike. To je isto tako važno. Blagostanje je često brana protiv e, nasilnog e, nastane represije. Ne smijemo odustati od Burkine Faso, inače bi se mogao raspršiti požar koji bi mogao doći do Europe. Nemojte zabraniti, Burkina Faso je bila sekularna država. Hvala vam lijepa. Sada ima gospodin eh, Charles, eh, gospođa Charles Eli riječ za jednu minutu. Nitko ne bi trebao postati žrtva nasilja zbog eh, svoje vjeroispovesti ili zbog bilo kojeg drugog aspekta svog identiteta, etnička pripadnost, seksualna orientacija i tako dalje. Nitko nikad. Nažalost, u Burkini Faso postoji takvo ciljeno naselje koje je u porastu. Sa 750 e, ljudi koji su bijeni ove godine i sa stotine tisuća koji su raseljeni, što je dovelo do humanitarne krize bez presedana. Ali Burkina Faso ima dugu tradiciju e, vjerske tolerancije, to je nešto što treba slaviti, što treba što više poduprijeti. Ja želim odati počast svim onim hrabim ljudima u svim zajednicama koji e, crpe tu tradiciju i koji pokušavaju učiniti sve kako bi se bilo kakav međuvjerski sukob e, e, zaustavio. Jer se sigurnost ne može boriti sa kupiti sa oružjem. Vi vidimo da u Bikini Fasu dolazi do progona počinitelja, ali da to samo još više potiče nasilje. Treba stvoriti sigurnost, a ne strah. No, osim toga, važno je zajamčiti ljudima i e, osnovne usluge i teme za život. Ekstremizam ne nastaje u vakumu, nastaje tamo gdje postoji malo nade. E, postoje mnogi pritisci, uključujući klimatske promjene, što uništava temelje za život u Burkini Faso, a i poljoprivredna politika je jedan dio tih problema, jer je mlijeko u prahu, e, recimo, subvencionirano, što zatim uništava lokalno, lokalnu industriju. Moramo reći da su kršenje ljudskih e, prava nešto što e, je dio jednog većeg sigurnosnog konteksta i moramo se boriti protiv svih koji žele ekstremizam te im omogućiti da izgrade mir putem dijaloga. Hvala. Sada jednu minutu dobiva gospođa Marija Rena. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Burkina Faso je sekularna država, prva država na zapadu Afrike koja je stvorila e, jednu udrugu e, e, vjernika koje predstavljaju zatim kršćani i muslimani. Burkina Faso dakle ima dugu tradiciju što se tiče međuvjerskog dijaloga, ali nažalost od 2015. godine Burkina Faso kao i svaka druga država u regiji Sahalu, je suočena sa jakim nasiljem dalje usmjerenim protiv civilnog stanovništva od strane džihadista i naoružanih skupina kojima, je e, kojima su meta sve vjerske zajednice i tako se uništava, e, uništavaju temelji te države e, koja se temelji na dijalogu i na otvorenosti prema drugima i pokušavaju se postići e, područja u koje se ne smije ići na području Sahala. Trebamo se boriti protiv korenitih uzroka svega toga, to je siromaštvo, također i slabost države, ali su tako i korupcija koja se širi u toj regiji. Sigurnost je nešto što se mora zajamčiti i mi tražimo od GP Sahala da se nastavi s njegovim radom i da radi dalje na sigurnosti. Zatim isto tako tražimo da se hitna humanitarna pomoć e, isporuči u toj regiji zato što imamo više od 1,5 milijuna ljudi koji danas pate od gladi u toj regiji, a ako se budemo opravdavali samo onim sigurnosnim pitanjima nećemo moći e, to sve opravdati jer je hitno potrebno pružiti humanitarnu pomoć. Hvala. Gospođa Villanueva, Ruiz ima riječ na jednu minutu. Hvala vam. Regija Sahel je u teškoj e, humanitarnoj krizi. Dolazi do terorističkih napada, dolazi do klimatskih promjena koji dovode, koji dovode do suše i u Burkini Faso imamo četiri puta više civila koje su umrli ove godine nego u 2018. godini. Imamo dvije komponente. E, kao prvo gledamo na sigurnost. To smatramo jednostavno samo jednim e, e, obrambenim pitanjem, a zatim postoji drugi cilj, a to je da se smanji e, imigracija iz Afrike za koju je regija Sahel e, regija prolaska. A zapravo nam je potrebna sigurnost i potrebno nam je poštivanje ljudskih prava, što je nešto što neće ovisiti o vojnicima koje ćemo tamo e, poslati, nego o pravdi koje se tamo treba ostvariti. Zbog toga moramo izmijeniti gospodarsku i trgovinsku politiku koja se temelji na jednom postkolonijalnom modelu. Treba nam globalna politika što se tiče dugova i oprezivanja, treba nam E, jedna e, svjetska politika prehranjivanja kako bi ljudi mogli ostati živjeti na selu. Moramo se boriti za demokraciju tako što ćemo osnažiti civilno društvo i e, odupreti se gospodarskim interesima većinom od strane Europe koja koji su doveli do ovih fenomena. Hvala. Sada gospodin Berg na jednu minutu. Uvaženi kolege, uvažene kolegice, situacija u državama Sahela humanitarna situacija je trenutno zabrinjavajuća. Ovdje se spominje posebice država Burkina Faso, a mislim da bismo trebali gledati e, u cjelini na sve države regije Sahala zajedno sa Malijem, zajedno sa svim drugim susjednim državama Burkina Faso, a i već je rečeno Burkina Faso je nekoć bila država gdje su sve e, religije u miru zajedno živjela, danas to nije tako. Prije, iskreno rečeno, e, vjera nije bila važan faktor, a danas to jest. Pritom se ne radi samo o tome da džihadisti e, proganjaju kršćane, nego i umereni muslimani su također meta napada, što ukazuje na to da postoji jedna situacija, jedna kultura unutar koje ljudi više ne vjeruju jedni drugima, gdje imamo velike probleme što se tiče međuvjerskog dijaloga. I u tom smislu, dame i gospodo, mislim da bismo sada se trebali baviti s time da više podupremo ovu regiju. To se tiče davanja perspektive ljudima kako ne bi postali radikalizirani, ali to isto tako povezano s time da trebamo pružiti i vojnu podršku. Kolegica je upravo rekla da sigurnost ne ovisi o vojnicima. E, ne, sigurnost ovisi i o vojnicima i u tom smislu moramo ovdje još i više se angažirati kao uropljeni u toj regiji. Hvala. Hvala vam lijepa. Sada gospodin Hulmeni dobiva riječ na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam, dragi kolege. Drago mi je što ćemo sa današnjom rezolucijom se uspjeti dovesti u takvu situaciju da, da ćemo uspjeti doći u vezu sa tim žrtvama, bacit ćemo svjetlo na sve ovo. Ja sam jedan od autora ovog dokumenta i veselim se zbog toga što ćemo ovime pomoći svim onima koji pate od u Burkini Faso. Već mjesecima čujemo da kršćani e, i umeni e, muslimani upućuju e, nama apel za pomoć. Islamisti žele uništiti cijelo društvo i tkivo tog društva. Sama Mađarska je u okviru programa pod nazivom Hungary Health pružila pomoć i poslala pomoć u Burkinu Faso, a jedan predsjednik e, Mađarske države nas je onda izvijestio o tome da postoje otprilike 600 tisuća seljenih osoba unutar te zemlje. A bez e, rada e, međunarodnih humanitarnih organizacija koje se tu jako žrtvuju bi svi ti ljudi bili e, izgubljeni. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na daljnje govornike u ime kluba zastupnika. U ime kluba zastupnika BPA riječ dobiva gospodin Bandale na jednu minutu. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, u sve više država islamski ekstremisti napadaju i usmrćuju kako bi što više ljudi sebi podredili, sebi i svojim um, nastanim zakonima i pravilima. Sada je u Burkini Faso. Muslimani i kršćani su tamo uh, dugo vrijeme mirno uh, živjeli jedni kraj drugih. Prije nekoliko godina su počeli ovi smrtonosni napadi uh, koje počinjavaju skupine koje su povezane sa Al-Qaidom i sa Musat Alisomom napadaju kršćane, ali u mene muslimane. Gotovo svaki vikend e, na sjeveru u Burkini Faso se izvrši napad na neku crkvu. Napadaju se i škole. Svećenici e, i vjernici se e, pokušaju prognati iz tih dijelova. Ljudi su pod jako velikim pritiskom zbog tih napada, ali isto tako i zbog suše, što dovodi do velike bijede. Europska unija mora nastaviti podržavati tu državu, treba i pojačati svoju pomoć za cjelokupnu regiju. Napadi ekstremista moramo e, oštro osuditi, a ako bude potrebno isto tako i e, konkretno protiv toga djelovati. Hvala. Sada u ime kluba zastupnika SND-a gospođa Gil na jednu minutu. E, visoki predstavniče, gospodine predsjedatelju, situacija u Burkini Faso se i dalje pogoršava tijekom ove godine. Važno je da na ovo gledamo na više način, a ne da se usredočimo samo na jednu državu ili na jednu skupinu. Ono zbog čega bismo najviše trebali biti zabrinuti je to što je regija Sahel, kao što smo već čula, postala novi dom za ISIS, eh, koji iskorištava nesigurnost u jednoj od najsiromašnijih, najslabije upravljenih upravljanih država na svijetu. I zbog toga, visoki predstavniče, vas molim da razvijemo strategiju s kojom ćemo se baviti sa područjem Zapadne Afrike. Moramo poduprijeti tu državu čije oružane snage nemaju dovoljno resursa i čije strategije za borbu protiv ovakvih gerilskih skupina nisu dovoljne, da, da tako skromno kažemo. A kada dolazi do suđenja e, počiniteljima, onda to samo dovodi do danjih sukoba i e, do davanja veće podrške tim e, militantnim skupinama. Što Europska unija čini kako bi se istražili svi slučajevi pred sudovima i kako bismo mogli se pobinuti da sve vojske u toj regiji doista poštuju ljudska prava, uključujući onih koji su raspoređeni u okviru eh, GP Sahel. Hvala. Riječ ima sada gospođa Rodriguez Ramos na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Poštovani visoki predstavniče Burkina Faso jedna od deset najsiromašnijih država na svijetu, a od 2015. godine je to situacija gdje imamo nasilje eh, bez presedana. U prvoj polovici 2019. Eh, godine je izvršeno više od 350 terorističkih napada, a teroristički džihadist, teroristički džihadističke naoružene skupine su sada do toga da je ovo država gdje se rekrutiraju mlade ljude i da se onda napadaju i škole, džamije, crkve i tako dalje. To je situacija koja je dovela do toga da imamo više od pola milijuna raseljenih osoba. I onda dodatno na to imamo situaciju Maliju. Jedna država u kojoj četiri petine ljudi potrebuju pomoć, e, potrebuju pomoć da bi preživjeli. Tamo imamo pothranjenost e, i to sve dovodi do vrlo teške humanitarne krize. I zbog toga ta regija, regija Sahela, treba strategiju za borbu protiv terorizma, za borbu za mir, za sigurnost. A Burkina Faso danas potrebuje i pomoć i to pomoć u obliku hrane, u obliku e, pomoći u razvoju i tako dalje. Hvala. Sada u ime zelenih gospodin Saturina, jednu minutu. U ovom rezolucijom govorimo o Burkini Fasu u onom obliku kako ta država izgleda danas, ali dopustite mi da vas podsjetim na jedno. Dijalog je i dalje jedan od glavnih stupova u u Burkini Fasu. Između različitih e, etničkih pripadnosti, vjerskih pripadnosti, tako da je to i dalje postoji. Ali smo u stvarnosti sada ovdje suočeni sa jednom političkom krizom, sa teritorijalnom krizom. Ta kriza se e, akumulira kako se pojačavaju klimatske promjene. A Burkina Faso se bori kako bi ekstremno siromaštvo ne postalo e, plodno tlo za džihadizam. Europske države tu imaju e, veliku odgovornost, te je naše djelovanje nešto što sam ništa tamo traži. G5 je neuspjeh slabost nikad ne može biti jačina i stoga je važno za Europsku uniju, za Francusku i za cijelu međunarodnu zajednicu da ponovno pomisle o svojoj strategiji prema regiji Sahel. Možda bismo trebali e, iskreno i otvoreno e, povući sada crtu i vidjeti koliko imamo dugu tradiciju neuspjeha u tim regijama. Trebamo zajedno sa lokalnim stanovništvom izgraditi stabilnost. Hvala vam. A sada u ime Kluba zastupnika IDE Riječ dobiva gospodin Panca. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Već neko vrijeme se u Burkini Faso eh, provodi eh, lovještica na kršćane. Imamo više od 12 žihadijskih skupina koje su povezane sa Al-Qaidom i sa ISISom i koje od 2012. godine dovode do eh, mnogih žrtava i do toga da se ljudi proganjaju. U 2019. godine smo imali 64 e, kršćanskih žrtava, među njima i nekoliko e, svećenika. Treće skupine su Evo sad u prosincu zadnji put napali jednu e, crkvu, među žrtvama je bilo muškaraca, žene i djece, uključujući i samih klerika iz te crkve. Burkina Faso je za manjine u međuvremenu postala opasna država i zbog toga je hitno potrebno da se bavimo sa e, tom krhkošću te države. Svima, posebice kršćanima tamo, čiji je život na kocki, želim e, miran Božić. I bilo bi mi drago kada bismo na, e, kada se ne bismo sramili naših kršćanskih e, korijena ovdje u ovom domu i kada bismo se mogli solidarizirati sa kršćanskim zajednicama koji riskiraju tamo svoj život. Hvala u ime cera a Gospodin Rusin ima riječ na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Radikalni islamistički, e, radikalni islamistički turizam je promijenio Burkinu Fasu. Prije je to bila mirna država, puna vjerskih tolerancija, sada je to izvor ekstremizma. Kršćanska manjina je jako pogođena zbog toga. Od početka 2019. godine vidimo da imamo više od 60 e, žrtava koji su katolici u, tom, u toj državi. E, kršćane se e, zatvara, kršćane se protjeruje iz njihovih mjesta. Ja sam jako zabrinut zbog toga, zato što to naselje nije ograničeno samo na Burkinu Faso, već se širi na cijelu regiju Sahela. I zbog toga su potrebne međunarodne mjere. Ja pozivam Europsku uniju da situaciju kršćane u toj regiji razmotri i da u zajedničkoj sigurnosnoj politici ima tu situaciju na umu, kao i u novoj strategiji između Europske unije i Afrike. kako bismo se borili protiv eliminacije kršćanskog prisutstva u Burkini Faso. Hvala. Hvala. Završili smo sa nastupima u ime kluba zastupnika. Sada gospođa Benuzmeja ima riječ na jedan minut. Hvala predsjedniče. Nažalost, ovo što danas osuđujemo, osuđujemo napade na kršćansku, kršćanske crkve u Burkina Fasu, to nije izoliran slučaj. Zadnjih nekoliko godina imamo pravi progon, vjerski progon kršćana. Do toga dolazi ne samo u Burkina Fasu, već u Afganistanu, Somaliji i drugim brojnim zemljama. Tu se radi o progonu, vjerskom progonu i iskreno govoreći o islamističkom terorizmu protiv kršćana. Dakle, hladnokrvno se ubija samo zbog vjeroispovijesti. Činjenice same po sebi govore, dakle, zastrašujuće su prema izvješću Open Doorsa iz 2018. Te više od 4000 kršćana je ubijeno jednostavno samo zato što su htjeli e, poštovati svoju vjeru. Dakle, 3500 njih, odnosno više od 800 crkava je napadnuto. Dame i gospod, ne smijemo se zatvarati oči pred e, onima koji, se, koji štite multikulturalnost. Ovi napadi su napadi na sve naše vrijednosti, na sve ono što predstavlja zapad, na naš način života, napadi na naše slobode. Ne možemo ostati skršnih ruku. Hvala vam. Hvala, gospođa Jones. imam na jedan minut. Najljepša hvala. Drugi kolege su govorili o situaciji Burkina Faso koja je poznata po svojoj vjerskoj i kulturnoj tolerantnosti. Želim čestitati kolegama koji su to rekli. Ovi napadi su doista grozni, ali moramo to staviti u mnogo širi kontekst. Najprije želim izraziti sućut svim onima koji su izgubili nekoga i žalim zbog patnje koju su pretrpjeli zbog tih napada bilo gdje na svijetu, ne govorim samo o Burkina Faso. Dakle, nasilje je virus koji ide daleko i duboko u naše zemlje, zadire u naše zemlje, u demokracije i srca, duše. I to moramo pokušati zaustaviti po svaku cijenu. Što hoću reći kad to kažem? Mislim da nijedna zemlja nije imuna na napade i moramo dobro razmisliti što ćemo napraviti u europsko-afričkoj strategiji koja nam dolazi i kako ćemo rješavati ove probleme. Ja mislim da trebamo pokazati solidarnost, suradnju i prijateljstvo i naravno financirati, ali treba pozitivno djelovati, a ne negativno kako bismo se postarali da smo jedan svijet, jedna rasa, nepodijeljeni. Hvala. Hvala zastupnica u na jedan minut, izvolite. Zadnji od terorističkih napada u Burkina Fasu je katastrofalan i traje već nekoliko godina. Meta su vojna, vojnici, civili, restorani, škole, tržnice. Stvarno se tako da je situacija sve gora i gora za Europsku uniju vrijeme je da bolje ciljano djeluje kako bi rekonstruirala civilne republikanske snage dostojne tog imena. Moramo investirati, ulagati u dugoročno za škole, policije, žandarmeriju, vojsku. Države članice moraju isto tako prevladati svoju odbojnost i moramo biti prisutni na terenu kako bismo pratili one koje obučavamo. Ali isto tako i lokalne vlasti nam moraju reći kako žele ponovno osvojiti svoj teritorij i s kojom podrškom od naše strane podrškom vojne prirode, ali isto tako i podrškom za sigurnosne unutarnje, snage, za pravosuđe, za carine. Vrijeme curi, moramo imati europsku strategiju za Sahel, koja će biti izgrađena zajedno sa stanovništvom Sahela. Raspolažemo svim instrumentima za djelovanje, djelujemo više od bilo koga drugoga, ali moramo se više koordinirati kako bismo e, bolje izašli e, na kraj sa ovim izazovima koji se tiču sigurnosti na Sahelu, izazovi koji su afrički, ali i naši. Hvala, gospođa Bilca, da ima jedan minut. Hvala, predsjedniče. Pola milijuna razmještenih, e, skoro 2000 zatvornih škola i ponekad škole koje su mete samo zato što se tu predaje na francuskom sve veća, veće, veći progon kršćana, a, a zapad ne, nelagodno čuti. Evo, sada smo imali napad protestantske crkve na istoku zemlje i na kraju 14 žrtava. je tako se raspada sve više i više e, Burkina Faso koja je bila jama stabilnosti na zapadnoj Africi i e, prepreka islamističkom terorizmu. I tu dolazi do zaključenja paleži Sahela e, a sukob je počeo na sjeveru Malija. Iznenađujući kada znamo da samo, odnosno skoro samo 4000 francuskih vojnika nadzire ogroman Sahel, a UN u Maliju je sveden na ništa. Čujem sve kolege koji govore, gospođu Lovazo i tako dalje, svi se slažu, ali rasprave između zatvorenih prostorija Europskoj uniji neće ništa promijeniti sve dok Unija ne shvati o, o čemu se ovdje radi, jer ovo je od ključnog značaja i za kršćane i za Europu. Dakle, u ovom trenutku pred božićnom razdoblju imajte to na umu, molim vas. Hvala, gospodin Poreba ima riječ na jedan minut. Gospodin predsjedniče, dame i gospodo, Trebamo suditi napade u Burkina Fasu i izraziti solidarnost sa stanovništvom, s ljudima na terenu. No mislim da je dobro da sada razmislimo što možemo poduzeti mi kao Europska unija kako bismo vratili stabilnost u zemlju i stabilizirali regiju. Napadi prošlog tjedana, napose napadi na kršćane koje su počinili radikalni islamisti povezani s ISIS-om izazvali su gubitak brojnih života. Nedavno smo imali napad na crkvu gdje više desetak osoba ubijeno. Pucano je na djecu iz strojnica. Dakle, ovo je pravi trenutak eh, da konkretno počnemo djelovati kako bi se vratila stabilnost u zemlju. I naravno, naš visoki predstavnik ima pune ruke posla. Moramo imati strategiju. Nažalost, E, odnosno zasigurno trebamo i humanitarnu pomoć i konkretne akcije. To je nešto što tražim. Hvala. Hvala vama. Riječ ima gospodin Etman, jedan minut. Najpša hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo. prvog prosinca došlo je do vojnog napada na crkvu u Burkina Fasu, 14 osoba ubijeno je, puno, brojni su ranjeni. 2019. Uh, uslijed džihadističkih napada 14 kršćana je umrlo, a prošle godine uh, puno je bilo više uh, ranjenih, stotne tisuća ljudi morali su pobjeći svojih domova, stotne ljudi su izgubile živote, ljudska prava su narušena, crkve se zatvaraju. Mi pozivamo Burkinu Fasu da počne odlučnije djelovati kako bi zaštitilo vjerske manjine i borilo se protiv radikalizacije u toj zemlji. Istovremeno moramo imati na umu i probleme s kojima je suočena Burkina Faso. To je jedna od deset najsiromašnijih zemalja na svijetu s brojnim internim sukobima. Svjestan sam da vlasti možda ne mogu samostalno djelovati. Iz tog razloga Europska unija treba surađivati s Ladom i skupinom zemalja Sahela kako bi ih podržao da se dođe do sigurnosti. Mislim također da je nužno nastaviti sa humanitarnom pomoći za Burkinu Faso. Hvala. Hvala vama. Gospodin Joachim Kus, jedan minut. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. I mi ćemo se složiti s ovom rezolucijom. Doduše, trebali bismo jasno znati da političke mjere nisu pravi problem koji se tiču kršenja ljudskih prava i zaštite katolika, to neće pomoći. Preko 2 milijuna je broj progonjenih kršćana. E, evo, e, u Kongu su ovaj vikend e, islamistički turisti ubili 33 ljude u, u toj državi. Što je naš odgovor? Za kršćane koji žele slijediti Isusov primjer je odgovor samo volite svoje neprijatelje. Sam Isus je svojim apostolima rekao ako su mene progonili, progonit će i vas. Može li ljubav doista biti odgovor? Da, jer sam Bog je toliko jako volio svijet da je poslao na zemlju svog vlastitog sina i to je ona istinska poruka Božića. Samo nas ona može e, izbaviti iz ove e, teške situacije. Zbog toga svima nama želim miran Bagoslovljev eh, Božić eh, koji će dovesti do eh, mnogo milosti. Hvala vam. Hvala. Završili smo s popisom govornika, prijavljenih govornika. Sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Dobio sam četiri zahtjeva. Svi će dobiti riječ. Gospodin Pospišil, izvolite, imate jedan minut na raspolaganje. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju sa zanimanjem sam saslušao cijelu ovu raspravu i ja se slažem s autorima ove rezolucije. Predstavnici Europske komisije znaju kako bi se trebala osmisliti naša nova politika naspram te nesretne države trebamo se oduprijeti nasilju u toj državi, u državi koja je nekoć bila vjerski jako tolerantna i to su već prethodni govornici jako dobro izrazili. Činjenice su žalos, žalosne i ne trebamo ih ponoviti. Um, želimo sada vidjeti kako možemo pomoći toj državi, kako možemo pomoći e, vladi Burkine Faso koja, nažalost, je takva da ne može kontrolirati ove nasilne e, činove naspram e, civilja. U e, prošloj godini smo imali na desetak napada nad civilnim stanovništvom i država nije u stanju protiv toga se boriti. Hoćemo li raspravljati o tome što Europska komisija može napraviti da bolje zaštitimo civilno društvo? Hvala. Hvala, gospođa Grapin, jedan minut, izvolite. Da, hvala vam. Kolege su već rekli Sada se nalazimo na nekoliko dana od blagdana i opet e, imamo na dnevnom redu državu poput Bekine Faso gdje imamo tu situaciju da dolaze do nasilja, do toga da se ljude ubijaju i ja se slažem s ovom rezolucijom. Sama činjenica već da mi ne pomažemo, a da bismo trebali kao Europska pomoći tim zajednicama i u tom smislu je vrlo važno da imamo na umu i strategiju između Europske unije i Afrike. Dakle, radi se o ljudima, potrebne su nam konkretne mjere za veću sigurnost život ljudi nema cijenu i to znači dvije stvari. Kao prvo, na jednoj strani imamo jako teško siromaštvo zbog kojeg umiru ljudi, ali isto tako s druge strane imamo i nasilje, dakle te napade i e, taj terorizam u toj državi. Mislim da tu moramo mnogo to napraviti i u suradnji sa ujedinjenim narodima, jer postoji i strategija ujedinjenih naroda, kako i naša strategija, strategija Europske unije. Sada moramo poduzeti mjere i pobrinuti se da onda pomoću toga dođe i do poboljšanja te situacije. Mi smo ljudi, mislim da sa vjerom i sa ljubavim možemo učiniti mnogo više nego samo s Hvala. Gospodin Wallace, imate još jedan minut. Hvala predsjedniče. Burkina Faso i Sahel su doista područja pod velikim, velikim previranjima. Ako se pitamo što Europska unija može napraviti pozitivno, moramo drugačije pristupiti toj regiji. Mi se ne borimo protiv uzroka nestabilnosti klimatskih promjena, e, nezakonitih e, nezakonitog oporezivanja, eksploatacije, ekstraktivne industrije, korumpirane uprave. Dakle, naše ruke nisu čiste, mi ih krademo, otimamo njihove minerale, ove zemlje su nestabilne zato što su tako siromašne, a mi pomažemo tome da ostanu siromašne. Trebamo prestati krasti ljude. Svi novce koje smo dali za vojsku tamo učinili stvari još gorima. Moramo pomoći da se oporave vlasti, moramo prestati krasti te ljude i pomoći im da imaju normalne zemlje. Toliko, hvala. Hvala. Gospodin Polčak, imate riječ na jedan minut. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Ja bih također htio apelirati na visokog predstavnika. Moramo poduprijeti Burkinu Faso. Ta država pati od džihadističkog naselja te se skoro slomila. Prije je država dosta dobro funkcionirala, a sada vidimo da tome više nije tako. Pridružujem se kolegama jer tamo dolazi do nevjerojatnog nasilja protiv kršćana, pa i protiv djece i umljenih muslimana. Moramo poduprijeti demokratske strukture u toj državi. Moramo poduprijeti e, oružane snage, dakle državne oružane snage u toj državi, a istodobno moramo isto tako pomoći toj državi zbog toga što pati od e, teške suše, što dovodi do toga da e, je već na tisuće ljudi moramo napustiti tu državu. Ja ću se pridružiti toj rezoluciju, a istodobno želim apelirati na visokog predstavnika. Moramo se baviti sa cjelokupnom regijom Sahela i poduprijeti ju. U suprotnom, govornik je prekinut. Hvala, završili smo slobodnim javljanjem za riječ, a sada u ime komisije riječ gospodin Borelj. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Svi ste vi u pravu. Zadnjih mjeseci vidjeli smo kontinuirano, dramatično e, kvaranje situacije stanja u Burkina Fasu. Imam još više brojki od onih koje ste spomenuli, dakle 700 žrtava, 500 njih samo od ljeta, višestruki napadi, protiv oružanih sigurnosnih snaga, civila, gradova, sela. Šesto, skoro 700 tisuća ljudi razmišteno je. Stanje humanitarne krize je visoko, njima trebaju najosnovnije usluge, više od milijun ljudi ima potrebu za hitnom pomoći u hrani ovog ljeta zabilježeno je više od 2000 zatvornih škola, što znači više od 300.000 djece izvan škola. Skoro 10.000 tisuća nastavnika, nekoliko njih e, ubijeno je ovih godina. Situacija takva kakva jeste slabi srećni vlasti, a sljedeći predsjednički izbori se približavaju i Očito je da oporba kritizira vlasti. Burkina Faso naš je jak partner i usprkos tome što je došlo do nekih poteškoća u zadnje vrijeme u ocjenjivanju krize, mislim da kada govorimo o ocjenjivanju krize, mislim da moramo biti nazočni i više se moramo angažirati na tom području. U biti, kršćani tamo predstavljaju 25% stanovništva i često se na Burkina Faso ukazuje kao na mirni suživot e, religija. Jasno je da terorističke grupacije žele narušiti tu koegzistenciju, a to je samo dijelom šire strategije međuetničkog i e, religijskog sukobljavanja država ih smatra neprijateljima, ali oni kršćani smatraju neprijateljima, ali umjerene muslimani isto tako što potvrđuje napad na džami u, u listopadu. Dakle, situacija takva kakva jest ne, ne iziskuje da se povučemo, već da jače djelujemo. Potpisnici univerzalne deklaracije ljudskih prava i civilnih političkih prava Dakle, to je Burkina Faso. Burkina Faso i međunarodna zajednica imaju zajedničku obvezu spašavati živote i očuvati, dostojanstvo stanovništva te štititi slobodu vjeroispovijesti. Iz tog razloga pratimo situaciju i djelujemo tamo gdje je sigurnost dovedeno pitanje. Mi smo doista posvećeni borbi protiv radikalizacije i human... No, to je nešto zahtjeva resurse. Mi financiramo sa 10 milijuna eura G5 Sahel sigurnosne snage i mirni suživot zajednica Podupiramo isto tako sa skoro istovjetnim iznosom. E, civilno društvo financiramo sa dodatnih 7 milijuna. Dakle, to je primjer, to je ilustracija onoga što radimo. Očuvanje socijalne kohezije i vjerske koegzistencije od ključnog značaja za stabilizaciju zemlje. Volio bih e, vas uvjeriti da će Europska unija nastaviti podržavati Burkina Faso u koja je suočena s ovim problemima. Dakle, jer situacija u Burkina Fasu i općenito u Sahelu i kako je vezana uz sigurnost e, i mir e, i nas, Europljana. Hvala vam na ovoj raspravi i što ste privukli pozornost Europskog parlamenta na ovu tužnu situaciju. sa i Hvala. Evo, zaključena rasprava. Dobio sam nekoliko predloga rezolucije kako bismo zaključili u raspravu i glasat će se danas. Sljedeća točka dnevnog reda tiče se Afganistana, a posobice navoda o seksualnom zlostavljanju dječaka u pokrajini Logar. Počnem da možete tražiti riječ za plave kartice i javljanje na dva načina, dakle uobičajeno mahanjima, a i drugo digitalnim putem. Dakle, sve informacije na raspolaganju ću vam na ulazu u vječnicu. Sada gospodin Čarneski ima riječ na jedan minutu. E, panie Gospodine predsjedatelju, visoki predstavniče. Ponad podziałami politycznymi zabieramy głos w tej... Drago mi je da smo čuli nešto o ovoj teškoj, tragičnoj i bolnoj temi, jer spolno zlostavljanje mladih ljudi uvijek je nešto užasavajuće. I duboko vjerujem da glas Europskog parlamenta u kontekstu brojnih slučajeva zlouporabe u provinciji Logar u Afganistanu, da je nužno glasno kritizirati ovo i izvršiti pritisak na vladu zbog toga što oni s naše strane primaju velike iznose humanitarne i ekonomske pomoći. Dakle, moramo izvršiti pritisak kako bi oni dali sve od sebe da prekinu ovakve prakse i ograniče mogućnosti seksualnog zlostavljanja mladih. Za njih to će biti jedna stigma koju će nositi cijeli život. Mi moramo ovdje pokazati solidarnost. Drago mi je što se sve političke frakcije slažu oko jedne stvari, a to je da moramo djelovati. Drago mi je da će gospodin Borel moći djelovati na tu temu kao najiskusniji povjerenik u kolegiju. Hvala. Hvala vam. Sljedeće na dvije minute zastupnik Markard. Hvala vam lijepo gospodine predsjedatelju. Uvijek imam pomalo taj problem da kada u Europskom parlamentu govorimo o Afganistanu, da onda zapravo govorimo samo o onim negativnim točkama Afganistana. Naravno da ta država ima takve negativne točke, ali možda bismo s vremena na vrijeme mogli govoriti i o nekim pozitivnim točkama, o sretnim obiteljima, o dobroj hrani, o lijepim zalacima sunca u Kabulu. Znam da to nije današnja tema, ali malo mi je tužno da ova država koja doista ima te dvije strane, da se često prikazuje samo prema jednoj strani. Ja sam 2016. i 2017. bio kao e, fotografski novi novinar u Afganistanu, naravno da sam tamo vidio i tu negativnu stanu, ali sam tamo poznao i mnoge izvanredne ljude. Mnoge izvanredne ljude koji se bore i za demokraciju i za poštivanje ljudskih prava i moramo reći da imamo e, ljudi poput Mohameda Mudi i Esa Nulaha Hamidija koji se tamo e, stalno zalažu za ljudska prava i kojima mi moramo zahvaliti. I utoliko je e, gore što se ti borci za ljudska prava e, zaštićuju manje od e, onih zločinaca koji su tamo izvršili te zločine nad djecom. Ta dva borca za ljudska prava su htjeli zaštititi djecu od e, seksualnog e, zlostavljanja i na sastanku sa veleposlanikom Europske unije su uhićeni. Zbog toga je važno da ovu točku stavimo danas na dnevni red. Da u rezoluciji doduše priznamo da tijela javne, javnih vlasti sada tamo uvode korake kako bi borce za ljudske za ljudska prava bolje zaštitili i kako bi na nezavisan način istražili te navode, ali važno je da tamo i dalje pripazimo, da zadržimo pogled na, tu, na toj državi, da e, ne prođu e, ti zločini i nekažnjeni, da zaštitimo bolje za ljudska prava i isto tako kažemo tko od nas želi dobiti financijsku pomoć da se mora zalagati za borce za ljudska prava i da ne može samo tako pustiti da ne kažemo prođu zločini nad djecom. Govorimo o različitim točkama o rezoluciji i vrlo mi je drago što je bilo moguće da imamo e, toliko široku rezoluciju oko kojih su se svi složili, s time možemo poslati snažan signal i na tome zahvaljujem svim kolegama. Eh, Hvala vam, Kati Piri, sljedeća jedna minuta. Ovo je brutalna slika koja nas je sve šokirala. Lokalna albanska elita otima ili kupuje dječake i štiromašnih obitelji, oblači ih kao žene, tjeraju ih da plešu i seksualno zlostavlja. To je bača bazi, ali to je u prijevodu seksualno robstvo i nešto što je potpuno neprihvatljivo. Prošli mjesec izvješće su pokazala koliko je doista situacija loša, barem 136 dječaka, a vjerojatno i tisuće više u logaru su sustavno zlostavljani od strane učitelja lokalnih tijela vlasti. Ljudi u koje se najviše uzdaju. I ondje nije završila. Nekolicina ih je ubijena, od tih je bilo pet koji su ubijeni u svojim obiteljima zbog sramote koju su navodno nanijeli svojim zajednicama. Afganska tijela vlasti mora odmah suspendirati sve optužene za bača bazi, provesti neovisnu istragu oko svih optužbi i sve optužene privesti pravdi. Ova praksa mora jednom za svagda biti iskorijenjena. Hvala. Hvala vam, zastupnica Matijas. Sljedeća ima riječ, jedna i pol minuta. Hvala lijepo, predsjedatelju. U potpunosti e, potpisujemo cjelokupni sadržaj ove rezolucije. Slučajevi seksualnog zlostavljanja djece su jedna od najstrašnijih stvari koje možemo zamisliti. Sukup u Afganistanu stvorio katastrofu i za svoju zemlju i za cjelokupnu regiju. Situacija e, s ovih petstotinjak mladića je užasna, ali statistike spominjaju 14.000 djece koje je zlostavljeno u relativno kratkom roku od par godina. Dakle, pozivam vas sve da podržite amandmane koje smo dodali rezoluciji. Mislim da je važno da jednu širu perspektivu ovdje zauzmemo E, glavni inspektorat UN-a je jasno naveo da je drugim zemljama savjetovano da se ne upliču u te slučajeve seksualnog zlostavljanja maloljetnika i općenito se šuti o e, dijelima sigurnosnih snaga Afganistanska. Znamo na temelju Human Rightsa da je došlo do prekršaja i to strane vojnika koji imaju podršku UN-a. A sada je potrebna neovisna istraga kako bismo se pobrinuli da ne dođe do nekažnjivosti. Pozivam vas da podržite ovu rezoluciju kao i države članice da prestanu deportirati mlade ljude nazad u Afganistan zbog toga što ono što se, s čim se oni suočavaju opasnost od kršenja ljudskih prava i mučenja, što se jasno pokazuje i ovoj rezoluciji. Zastupnik Oštrevićius, jedna minuta. Gospodine predsjedatelju, visoki predstavniče, kolege. Zločini protiv djece najgori su mogući oblik zločina. Oni uništavaju i oduzimaju djetinstvo afganistanskoj djeci. Nadalje utječu na njihove živote, na njihovu budućnost, a njihova budućnost je budućnost Afganistana na kojoj naporno radimo kako bismo ju učinili dobrom. Tijekom proteklih godina predsjednik Gani se posvetio istrazi tih strašnih događaja u školama u provinciji Logar. Cijenimo njegovu reakciju i radujemo se konkretnim rezultatima. Svi počinitelji moraju biti privedeni pravdi, a škole moraju ponovno postati sigurno mjesto za djecu. Jedna od glavnih zadataka našeg zajedničkog truda je rekonstrukcija Afganistana sigurna budućnost za njihovu mladu generaciju. Nastavit ćemo pružati podršku iskorjenjivanju bačabazi prakse i promicati i štititi prava djece u Afganistanu. Hvala. Hvala za... Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Prije par godina slavili smo 30. obljetnicu konvencije o pravima djeteta i s ovom raspravom možemo zaključiti da je još mnogo prostora za zaštitu prava djece diljem svijeta. Izrazila bih veliku zabrinutost oko optužbi seksualnog zlostavljanja u nekolicini škola u provinciji Logar. Zaštita života i dobrobiti djece trebala bi biti ključna za svako društvo, osobito tijekom trenutaka kada dolazi do oružanih sukoba. Također snažno prosvjedujem protiv proizvodnog zatvaranja borata za ljudska prava koji su izvještavali o navodnim e, zlostavljanjima. Afganska tijela vlasti moraju se pobrinuti da u svim okolnostima ljudska prava i borci za ljudska prava mogu provoditi svoj rad. E, pozivam također ured glavnog tužitelja da pokrene neovisnu, nepristranu istragu o navodnim zlostavljanjima kao i proizvoljnom pritvaranju boraca za ljudska prava. Europske zaslanstva i diplomatska misija u Kabulu trebali bi i dalje nastaviti pratiti razvoj ovih slučajeva i u potpunosti primijeniti europske smjernice za zaštitu i promoviranje prava djece u sukobima oružanjem. Nadalje, ključno je da Europska unija poveća nadzor i praćenje europske financijske pomoći u Afganistanu. Na taj način možemo se pobrinuti da proračun koji je ondje može stvoriti dobro okruženje za zaštitu i djece i boraca za ljudska prava. Hvala. Hvala vam lijepo. Prelazim na govornike u ime klubova zastupnika. Za SID, zastupnica Santos, jedna minuta. Hvala lijepo. Situacija koju ovdje opisujemo užasan je običaj e, Pača Bazi u provinciji Logar u Afganistanu. Mislim da možemo samo izraziti svoje najsnažnije gnušanje naspram toga. Predugo zatvaramo oči pred groznim zlostavljanjima prava djece i osnovnih ljudskih prava. Konačno je afganistanska vlada poduzela određene korake kako bi se borila protiv ovog običaja, ali to je bilo nedostatno i nepreskidno slušamo dalje priče o zlostavljene djeci i borcima za ljudska prava koji su proizvoljno zatvarani ili napadani. Vrijeme je da zatražimo da se sve borce za ljudska prava pusti na slobodu, da im se pruži podrška i mora doći do potpunog iskorjenjivanja ove prakse zlostavljanja Moramo privesti kraju nekašnjavanje i zajamčiti pristup pravdi za ovu djecu. Također, kada traže utječište drugim zemljama, ne smije ih se izručivati. Znamo da je potrebno da se mentaliteti promijene, a za to je nužna mobilizacija i afganistanskog društva, religijskih, vjerskih vođa i svih drugih koji mogu odigrati svoju ulogu u borbi protiv ove pošasti. Postoji potreba i za zakonodavnim pristupom, ali isto tako moguće je koristiti obrazovanje da se zaštiti dolazeće generacije. Hvala. Hvala u ime ideja zastupnica Anderson, jedna minuta. Hvala vam. Zlostavljanje djece u Afganistanu je zastrašujuće. Seksualno zlostavljanje bilo kojeg djeteta je zastrašujuće. Nažalost, taj oblik zlostavljanja nije neobičan u muslimanskim državama i zapravo je samo izraz e, tamošnje kulture. No problem je taj da e, si Europski parlament opet uzima za pravo da sa podignutim e, kažiprstom ukazuje na E, prakse u drugim državama. Opet čujemo samo lijepe riječi, e, isprazne riječi i onda se možemo nakon toga dobro osjećati te možemo dokazati našu e, moralnu superiornost. Ali u sudbinama te djece neće se ništa promijeniti. Vidimo da ovdje ako se govori o takvim praksama da se često ljudi optužuju da su rasisti. Dakle, ne smije se više niti govoriti o takvim praksama. I stoga molim vas nemojte se ovdje praviti kao da vam je stalo do sudbine e, te djece. Vaša javno iskazana moralna razmišljanja s kojim se razmećete nisu ništa drugo nego samo e, izraz e, licemjerja. licemjerja. Hvala vam. Hvala lijepo. U ime Guengela sljedeće ima zastupnica Dali. Hvala vam, pozdravljam rezoluciju iz perspektive ponovnog otvaranja rasprave o užasavajućoj praksi baća bazi sustavnog zlostavljanja i ropstva djece koja je dugo poznato u određenim dijelovima Afganistana. <clears throat> Najtužnija stvar u ovoj cijeloj raspravi je možda činjenica da, to nije otkriće, nije ništa novo, o tome svi znamo već dugo vremena. Znamo čak da čak i neki pokušaj da se ta situacija razotkrije, riješi, e, da su se u njih uplitalo, čak i američki vojnici koji su pokušali zaustaviti proces su bili disciplinirani zbog toga, dok je takvo ponašanje se pojavljivalo i u vojnim logorima uz prisutstvo američke vojske. Meni to pokazuje te budalaštine kojima smo neprestano izloženi. Američka intervencija u Afganistanu se ticala e, prava ljudi, žena, obrazovanja. Kada se doznalo o ovoj praksi, ravno pod njihovim nosom, oni nisu učinili ništa. To i njih čini suučesnicima u takvoj praksi. Naravno, same slučajeve bi trebalo istražiti žrtve zaštititi, pružiti im podršku, ali vjerujem da moramo iz ovoga nešto i zaključiti. Tužna je ironija po meni da osuđujemo s pravom fizikalno robstvo i silovanje djece dok sama zemlja je i opljačkana i silovana stranim intervencijama, a njeno stanovništvo porobljeno. Afganistan je nedavno rangiran kao najnasilnija zemlja na svijetu, no i dalje šaljemo stotine mladih, vraćamo ih nazad svake godine. Parlament smatra da je prenesigurno da mi posjetimo Afganistan, ali bez problema ondje vraćamo svake godine više i više djece. Neka se sramimo, ali nadalje trebamo podržati njihovu mogućnost života, dostojanstvom u njihovoj vlastitoj zemlji bez uplitanja. Ja podržavam uspostavu reda u zemlji, ali prije svega bih pružila podršku borcima za ljudska prava i građanska prava koji su u toj državi aktivni, a ne službenim ešalonima moći. Hvala lijepo. Zastupnik Kastaldo, kojeg ne vidim u vječnici, pa riječ dajem zastupniku Bjedronu jedna minuta. Zamislite mladića od 13 godina koji ide u školu kako bi dobio obrazovanje na koje svako dijete ima pravo. I zamislite da učitelj kojem dječak vjeruje ga na mami u tamnu prostoriju i onda siluje. Dječak je hrabar i javno progovori o tom doživljaju. No, kada otiđe na policiju, ponovno ga on siluju. Obitelj dječaka je toliko posramljena da ga izbace iz doma. Ali ga barem nisu ubili. To nije izolirani incident, to je stvarnost za stotine potvrđenih slučaja u avenskoj provinciji Logar, gdje učitelji, lokalni službenici su implicirani u seksualno zlostavljanje, a zamislite sada da mi ne učinimo ništa. Hvala. Hvala vam. Zastupnica Inčir, jedna minuta. Predsjedatelja ova rasprava rezolucija bave se gotovo najgorom stvari koju možete zamisliti. To je poput jedne jame bez dna i zbog toga vjerujem da je toliko važno da ovu raspravu održimo, rezoluciju usvojimo i podignemo to na najvišu moguću političku razinu. Seksualno zlostavljanje, iskorištavanje, silovanje, trgovina, ubojstvo djece, dječaka. To je bolesno. Široko prisutno i neprekidno zlostavljanje dječaka u provinciji Logar je skandal i izražavam potpunu solidarnost i podršku svim žrtvama. Moramo privesti kraju tu kulturu tišine i stigme koja okružuje ovaj fenomen, takozvani bača bazi, koji moramo privesti kraju. Oni koji su odgovorni moraju biti privedeni pravdi, pravni sistem mora funkcionirati, a mladi moraju dobiti podršku i potporu koju trebaju i na koju imaju pravo. Djeca imaju pravo biti djeca i odrastati u miru. Niti jedno ljudsko biće nije posjed drugoga, moramo privesti kraju ovo. Hvala vam. Ovime završavamo popis govornika u ime klubova. Prijeći ćemo na Catch DI. Imam tri javljanja. Možemo svima dati riječ. Zastupnik Pospišil, izvolite, jedna minuta. Děkuji pěkně, pane předsedající. Ta situace v Logaru je opravdu šílená. Hvala vam. Situacija u pokrajini Logar je doista grozna. To je velika patnja mladih ljudi i mi možemo to opisati, možemo reći da smo solidarni s njima, ali ne možemo riješiti njihove probleme ovdje. Ja sada pitam gospodina Borela što možemo činiti u smislu gospodarskog pritiska na e, afganistanku državu kako bi oni doista pokušali riješiti taj problem. Čuli smo e, neke iskaze afganskih tijela vlasti, ali to nije dovoljno. S time se ne ide dovoljno daleko. Moramo se pobrinuti da naša politika prema državi Afganistan se bavi i ovom temom. Mi znamo da je došlo do reforme kaznenog zakona, ali mislim da trebamo inzistirati na tome da doista provode riječ zakona i afganska vlada bi trebala započeti i s jednom kampanjom s kojom bi se jasno ukazalo na to da je ova praksa nešto s čime se više ne smije nastaviti. Također moramo izvršiti pritisak na Afganistan, a ne samo mi nego i međunarodna zajednica. Hvala. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Najnovije izvješće eh, Ujednih naroda ukazuje na to da se na, na tisuće djece ubija ili ih se ozljeđuje u Afganistanu. Nažalost, postoji to nasilje i mjere koje su dosad poduzele, pa i pomoću kaznenog zakona i novog, novog zakona iz 2016. o pravima djece. Sve to nije bilo dovoljno da se djeca zaštite. I ja mislim da je vrlo važno da glasamo ovome i da usvojimo ovu rezoluciju. A ima i, i ovdje jedan amandman gdje se posebno još jednom osuđuje korištenje stranih oružanih e, posobi u Afganistanu, pa i od strane američkih država. Oni nisu djelovali ništa, nikada je došlo do ovakvih slučajeva zlostavljanja. Ovo je nešto što postoji u državama članicama. Postoje maloljetnici koji su žrtve napada, pa i kod mene u mojoj domovini e, je nedavno došlo opet do jednog takvog slučaja. Da, i tu moramo uvijek biti oprezni. Djeca su naša budućnost i ti naraštaj koji tek e, rastu. Hvala vam. Hvala vam, sve vas pozdravljam. Pozdravljam i 500 milijuna europskih građana koji nas prate. Riječ ću sada dati e, gospodinu e, Wallaceu iz, iz kluba IDE. Mr. Wallace? I'm sorry. Zastupnik Wallace. Hvala vam lijepo, predsjedateljice. Sam pojam spolnog zlostavljanja djece je najužasnija stvar koju možemo zamisliti. Dolazimo iz Irske gdje je seksualno zlostavljanje mnogih mladih od strane nekih pripadnika katoličke crkve je ostavilo nevjerojatan trag uništenja. Činjenica da u Irskoj su ljudi znali da se to dešava, ali pod pritiskom su ostali tiho. U Afganistanu oni koji su na vlasti nije moguće da nisu znali. Europska unija želi pomoći u izgradnji Afganistana, Afganistana nakon uništenja Amerikanaca i Rusa prije njih. No ukoliko želimo odigrati pozitivnu ulogu, moramo biti e, vrlo e, izravni s tijelima vlasti i dati im do znanja da ovakve stvari nikako ne mogu biti prihvatljive. Jer ukoliko i mi ostanemo tiho, stvari će se mnogo teže promijeniti. Imamo jednu pozitivnu ulogu koju moramo odigrati u Afganistanu i trebali biste upotrebiti svoj utjecaj i mogućnosti da doista inzistirate da se ovo ovdje privede kraju i da se glasno kaže koliko je doista loše. Hvala za kraj, povjerenik Borel. Gospođo predsjedateljice, poštovani zastupnici, u našem bogatom i razvijenom društvu svako dolazi do ovakvih događaja. Mogli bismo raspravljati i o ratu u Afganistanu i zbog čega smo mi sa zapada ondje već gotovo 20 godina, koji su to bili uzroci i posljedice, možemo svemu tome razgovarati. No danas se ovdje bavimo konkretnim slučajem a tu tu se radi samo o vrhu sante leda nečega što je mnogo, mnogo još dublje nego što možemo pojmiti i uspoređivati s događajima u našim društvima. Podaci koje imamo jasno pokazuju da slučaj pokrene Logar je taj djelić sante leda koji vidimo između 2015. i 2018. Radna skupina un je potvrdila 40.000 teških kršajeva, slučajeva kršenja prava djece diljem zemlje. Mnogi od njih bili su ozbiljni razlozi za zabrinutost, uključujući 80% civilnih žrtava, dakle 80% civilnih žrtava koje su djeca, a bez obzira na nadzor i verifikaciju, ovdje je zlostavljanje tisuće djece i seksualno zlostavljanje drugih otmice, napadi, 800 napada na škole i bolnice neću nastaviti. Jasno je dakle, da problem nije usporediv sa našom civilizacijom. U Afganistanu 2017. željeli su revidirati kazneni zakon koji je stupio na snagu 2018. isključivo i izričito kriminalizirajući Baća Bazi. No vrlo je teško promijeniti navike, utjecaj moćnika, nekažnjavanje koje je ukorijenjeno i činjenicu da se žrtve suočavaju sa isključenjem, stigmatizacijom. Moramo se protiv toga boriti jer ovaj zakon o zaštiti djece je morao biti usvojen predsjedničkim dekretom, a kasnije – Donji dom parlamenta to odbio argumentirajući da nije, ne postoji kvorum kako bi se jedan članak usvojio. A 11. prosinca 2019. jučer još uvijek su raspravljali o tome. Zakon o zaštiti djeteta je odbijen četiri puta u parlamentu tijekom protekle četiri godine. To pokazuje koliko je snažan otpor promjeni, promjeni zakona, a pretežno navikama u društvu koje nažalost omogućavaju ovako ponašanje protiv kojeg se moramo boriti i moramo pomoći u borbi protiv toga. Pomoći borbi za prava djece u Afganistanu radimo koliko možemo, nastavit ćemo s time znajući da na kraju krajeva promijeniti društvo je mnogo teže nego samo usvojiti zakon na papiru. Nedavno smo organizirali javnu raspravu. Djeca u Afganistanu, oni zaslužuju bolju budućnost. To je stvorilo veliki interes i službenika i opće javnosti i naš godišnji dijalog o pravima između Europske unije i afganistanske vlade <clears throat> sustavno uključuje i jedno poglavlje o položaju djece i teme poput e, djeca u sukobima, nasilje protiv djece, prisilni brakovi su teme. Zacijelo postoje slučajevi zlouporeba, raba do kojih dolazi zlostavljanja unutar oružanih snaga, a UN se time bavi na jedan sustavan način obraća pažnju i na oružane i sigurnosne snage i ponašanje vojnika i policajaca naspram civila. Imamo jedan projekt e, savjetovanja policije koji uključuje rodni segment od čega bi trebali profitirati i mladi. Kao što vidite, problem je e, duboko sežen. pokušavamo i tijela vlasti i društvo pridobiti da se bore protiv toga, i vrlo je važno da Europski parlament e, se nadoveže na to kako bismo se protiv ovih događaja mogli boriti. Hvala. Hvala vam. S ovim onda zaključujem ovu raspravu. Mogu obavijestiti dom o tome da smo zaprimili šest zahtjeva za rezolucijom te da ćemo o tome glasati danas. Sljedeća točka na dnevnom redu je Ruski zakon o stranim agentima. Imamo jako malo vremena, te vas toga molim da ne govorite dulje od jedne minute. Sada ću riječ dati gospođi Fotigi, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljica, gospodine visoki predstavniče Sovjetska unija je bila posebice, represivna posebice okrutna prema nezavisnim novinarima. Mnogi od njih su stradali. Nažalost, u Ruskoj federaciji pod Putinom vidimo da je država poduzela neke korake koji nažalost sliče na prošlost. Još uvijek se sjećamo Eh, odličnih ljudi poput Ane Polekoskaje i vrlo hrabrih novinara koji su bili spremni dati nezavisne pouzdane informacije o ruskom, eh, ruskom društvu. No, nažalost, zakon o stranim agentima u ovom nedavnom obliku kojeg je drugog prosinca potpisao Vladimir Putin je još jedan daljni korak u smjeru zastrašivanja pojedinaca te nezavisnih e, blogera i novinara. Mi u našoj rezoluciji pozivamo na to da se taj zakon povuče. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Sada riječ dobiva gospođa von Kramon Tabadel. Imate jednu minutu. Poštovana gospođo predsjedateljice, uvaženi kolega, uvažene kolegice, evo opet Putin s ovim zakonom e, želi dobiti još više kontrole nad svojim društvom pomoću ovog zakona o stranim agentima. Nezavisno razmišljanje, medijske slobode, novinarstvo, to je sve više ograničeno i e, ruski Kreml e, malo po malo oduzima svakakvu slobodu. Ali ne radi se samo o novinarima. Medijsku slobodu želi se toliko ograničiti da to čak treba biti izvozni proizvod. Putin kao e, uzor za autoritativno vladanje. Oni ne, ne zatvaraju uvijek pojedince, već vide da mogu postići samo cenzuru pomoću ovakvih zakona. Oni su izradili rafiniranije metode kako bi mogli izvršiti pritisak i e, otežati olakšati svakodnevni rad novinarima te ih na taj način i ušutkati. Postoje i kampanje e, protiv e, boraca za ljudska prava do kojih dolazi ne samo tamo već i u e, Malti i unutar države članice, a postoji Viktor Orban. U Mađarskoj već sada udruge civilnog društva se moraju registrirati i označiti se kao udruge koje su financirane iz inozemstva

Sloboda govora je najvažnija za demokraciju, te je demokracija najvažnija za sigurnost u Europi, ali i izvan Europe. Naš najveći susjed je poduzeo sada još jedan korak zbog kojeg smo zabrinuti. Rusija će zahtijevati od novinara, blogera i drugih koji šire vlasti da se označe kao strani agenti i e, da mogu dobiti kazano-pravne kažne. To je naravno nešto što ima za cilj da e, se tim ljudima onda neće vjerovati i e, koristit se protiv onih koji kritiziraju vladu. Ovaj zakon se treba ukloniti. Mi tražimo prijateljstvo, a ne neprijateljstvo sa Ruskom, ali vidimo da ruski režim sve više guši kritici Um, i e, da nemamo e, one karakteristike demokracije. Vidimo da e, tijela javnih vlasti ograničavaju medijsku slobodu. Mi ozbiljno želimo da se ta džungla međusobnih dvojbi ukloni i u ime našeg kluba želimo da imamo više slobodnog govora, ne manje. Hvala vam lijepa. Zadnji govornik u ime autora je gospodin Galer. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Vrlo je žalosno da se opet ovdje moramo e, izražavati o zaoštravanju situacije u Rusiji. Ne samo druge civilne društva koje dobivaju financijsku podršku iz zemstva će biti obuhvaćeno ovim zakonom, već tako pojedinci poput blogera koji moraju staviti tu oznaku e, dvo, vrlo sumnjivu oznaku e, stranog agenta. Ako govori o korupciji, o e, kaznim djelima protiv okoliša će se smatrati stranim agentima. Ja mislim da ruski građani zaslužuju bolje. Ko izgovori takve e, istine nije strani agent, već doista svača ozbiljno interese građana naspram jedne male političke gospodarske e, kaste na vrhu, koja prema van pokušava propagirati jačinu i nacionalizam, ali koja e, kao nijedna dinastija prije ruskoj prošlosti se obogaćuje iza jedne fasade koja liče na Potemkinova sela. Isto tako eh, bismo mi iz solidarnosti sa ruskim građanima trebali reći da tražimo da se smjesta povuče ovaj zakon. Hvala. Hvala vam, a sada ću dodijeliti riječ gospodinu Kubilijušu. Imate jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Prije svega moramo odgovoriti na jedno vrlo jednostavno pitanje. Što znači ovaj ruski zakon o stranim agentima? To znači da tijela javnih vlasti u Rusiji da se boje svojih ljudi. I zbog toga bih ja htio e, izraziti jedan apel. Gospodine Putine, nemojte se bojati običnih ruskih ljudi. Kada e, se moćnici počnu bojati protiv svojih ljudi, onda se počnu boriti protiv njih. Uskraćujem onda drastično ljudska prava, te ih krše moramo iskoristiti svu našu moć, ne samo moć same Europske unije, već isto tako i moć Vijeća Europe, gdje je Rusija opet dobila punopravni status. Trebamo koristiti Vijeće Europe, trebamo koristiti Venecijansku komisiju, trebamo uh, mobilizirati naše vlade koje su, koje su članice Vijeća Europe kako bismo hitno pozvali sve njih da zaštite ljudska prava ruskih ljudi naspram uh, javnih vlasti koji se istih boje. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Gluksman uh, u ime Kluba zastupnika socijaldemokrata. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Odbor za prevenciju mučenja strani agenti svi oni koji brane prava LGBT osoba, udruge civilnog društva koji brave ljudska prava poput udruge Memorial, e, svi, svi su oni e, označeni kao strani agenti, a sada i intelektualci, obični građani, novinari, blogari, svi su to strani agenti. Evo kakav model društva predlaže Vladimir Putin. A nemojmo se zavaravati, taj model će onda nadahnuti sve druge autoritivne modele, pa i one unutar same Europske unije. Stoga to nije samo diplomatsko pitanje. To je tako također i sukob dvaju verzija svijeta dvoje verzija svijeta i zbog toga da kolega moramo biti dosljedni kada branimo našu demokraciju jer je i Putin jako dosadan u svojim opetovanim napadima protiv demokracije u Rusiji, a i unutar Europske unije. Hvala vam lijepa. Riječ ima gospodina Oštevićius u ime kluba zastupnika Nju gospođo predsjedateljice, visoke predstavniče kolege, već dugo vrijeme e, ruska vlada nameno ograničava e, prostor e, za medijske slobode i ima još samo nekoliko malih izvora. Sada pak im je meta, su im meta pojedinci, aktivisti, novinari koji možda imaju drugačiju ideju, drugačiju viziju Rusije od one koju širi Kremlj. Mi predlažemo sankcije i to s pravom protiv Rusije kao reakciju na ono što Rusija čini na istoku Ukrajine i e, na Krimu. Pet godina je već prošlo, a nije došlo nikakvog poboljšanja, baš naprotiv. Rusija sada još e, interno gledano postaje i autoritarnija. Ovaj zakon dokazuje samo da Rusija ne napreduje, već da nazaduje kada se radi o poštivanju temeljnih sloboda. Ovaj zakon e, ne tiče se samo ruskih građana, već je to izravni napad e, prema nama, prema europljanima. Onaj dio koji je stran u tom zakonu i koji navodno čini štetu ruskom društvu, to smo zapravo mi. E, osim toga su i naši diplomati oni koji su stigmatizirani u Rusiji, a ne samo u civilnog društva. Kolege, ne bismo trebali kasniti, trebali bismo pravomeno naš posao obaviti trebali bismo eh, zakon Magnitski provesti. Hvala. Gospođa Hautala ima riječ. Hvala. Ovo je bio jako dobar tjedan za slobodu izražavanja u Europskoj uniji i ovom parlamentu. U ponedjeljak smo donijeli odluku da ćemo uspostaviti e, nagradu DAFNE kako bismo odali počast istraživačkom novinarstvu. U utorak e, smo usvojili, e, je, zakon o zaštiti izražača stupio na snagu u a u srijedu smo dodijelili nagradu Saharov jednom vrlo poznatom e, disidentu i e, borcu za brana Ujgura Iljemu Totiju. tako smo odali počast njima. A e, ta nagrada se temelji na Andreju Saharovu, borcu i aktivistu iz Rusije. Moramo biti svjesni da nedavna odluka ruskog režima da se proširi zakon o stranim agentima i na pojedince, da će to ozbiljno narušiti rad nezavisnih novinara u Rusiji. I posebice sam htjela spomenuti e, e, jako e, dobre, jako dobar medijski program koji se zove Radio Liberty koji ima mnogih antena u Rusiji i njihov rad će od sada postati mnogo, mnogo teži. Hvala vam sada riječima gospodin Marijani u ime ideja. Hvala vam. Nadam se da znate da u ovoj rezoluciji osuđujemo i sudobno i Sjedinjene države jer podsjećam vas da 1938. je zakon FARA koji se i jako, koji je jako sličan ovom, ovom zakonu o stanim agentima da je u SAD-u osuđivao strane agente kad kad tu idemo protiv zdravom razumu i vidim da u rezoluciji postoji i ta volja koja se potvrđuje da se sve sankcije protiv Rusije zadrži, a to su sankcije koje su jako loše za naše gospodarstvo i koje neće do ničega dovesti. E, Europska unija vidi ruske agente posvuda, Brexit Rusi, Trump Rusi, žuti prsuci Rusi, za štrajk e, u Francuskoj najvjerojatnije su isto odgovorni Rusi. Mi odmah sve osuđujemo a do 1980. je Francuska uzrečeno imala zakon koja je za strance ograničavala e, tu mogućnost da se udružuju. Riječ Europa je sada ponovno integrirala, Rusiju u sebe i mislim da bismo trebali stupiti u dijalog, a mi zapravo tu činimo upravo suprotno i e, idemo e, prema jednoj slijepoj ulici. Hvala vam gospodin Krasnodepski iz kluba zastupnika Cera, izvolite. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Zaoštravanje propisa o stranim agentima je još jedan simptom toga što Kreml radi kako bi e, izolirao e, rusko društvo od vanjskog svijeta i od informacija. To je reakcija Putinovog režima uz podršku nekih država u Europskoj uniji e, pomoću miratskih iznosa vezano u Sjeverni toku 2 a s druge strane je rusko društvo sve nezadovoljnije sa situacijom, dolazi do e, prosvjeda iz političkih i gospodarskih razloga. Imamo dakle gospodarske probleme, imamo socijalne probleme, a sve to bi trebala kompenzirati onda ta retorika jedne utvrde koja je pod opsadom. Neke zaklade, neki mediji, e, neki listovi imaju jako velike ambicije, žele demokratizirati Rusiju, a zaboravljaju da Rusi sami trebaju odlučiti u kojem smjeru bi se njihova država trebala razvijati. Hvala vam. Hvala. Na sljedeći u njih gospodin Bilumsen. Izvolite. Hvala vam lijepa. Sloboda izražavanja, pravo na uduživanje. To su kameni temeljci Europske konvencije o ljudskim pravima čiji su potpisnice ne samo države članice Europske unije, već i Rusija. U proteklih nekoliko godina vidimo da ona temeljna prava koja mi smatramo eh, samim, samim za sebe zajamčenima, da su sada ugrožena, te da eh, se aktivno u Rusiji radi na ugrožavanju civilnog društva. To vidimo isto tako i u Mađarskoj, pod Viktorom Orbanom, u Izelu pod gospodinom Netanjahovom, a isto tako i u Rusiji pod Putinom. I stoga trebamo danas poslati jedan vrlo jasan signal da ne prihvaćamo da se osnovna ljudska prava napadaju ili da se napada civilno društvo. Ne prihvaćamo da ruska vlada ne zajamčuje, kao što je zapravo vezano učiniti, da postoji sloboda udruživanja, sloboda organizacije ili sloboda izražavanja u toj državi. Hvala vam. Hvala, gospodin Radačovski, e, sljedeći. Hvala vam. Ako Europska unija želi nastaviti postojati kao do sad, i ako želi igrati zaštitnika svijeta, onda mora biti objektivna jer će inače izgubiti obraz. Ovaj nacrt rezolucije je zapravo vrlo neo, neistinita lažna vijest koja se ne temelji na činjenicama. Svi govorimo o tome da je ugrožena ruska oporba. A ja sam se malo pomučio, te sam otišao pogledati sva glasanja eh, ruskog parlamenta E, od 2012. godine, dakle i za 2017. 2017. godinu da vidim kako su glasali o tom zakonu. I 60% e, ruskog parlamenta Dume je glasalo za taj zakon na proteklom glasanju, a čak niti opremene stranke nisu glasale protiv toga, što znači da je to e, interno rusko pitanje i da je to odgovor na američka ograničenja i zbog toga bismo trebali objektivno gledati na sve to, a ne biti rusofobi svijet e, nema jedan stup, svijet se temelji na nekoliko stupova, a budućnost Europske unije ovisi i o suradnji s drugima, o izgrađivanju mostova prema drugima i ne bismo trebali napadati unutarnja pitanja drugih država. Hvala vam. Hvala. Molim vas, podržavajte se vremena za govor. Gospodin Lega je sljedeći govornik. Temelj kršćanske demokracije civilno društvo i meni kao kršćanskom demokratu slobodno, raznoliko društvo je temelj za demokratsku državu. Drugima, drugima kao Putinu je samo postojanje nekog civilnog društva nije ništa nego samo prijetnja autoritarnoj vlasti i e, Putin e, ispunjava puno e, tog, puno ovih kućica koje se bore protiv civilnog društva, protiv medija, protiv stranaca, protiv stranog utjecaja. A to je sve samo E, jadno prikriveni pokušaj e, da se e, prikrije suzbijanje opozicije, ali ona mora postojati čak i u Rusiji. Znam da mora biti teško bivšem KGB agentu Putinu da shvati da negdje nema potencijalnog špijuna iza svakog ugla, ali on će to morati shvatiti, a do onda ima ovaj zakon imamo E, potporu. Gospodin Rakovač, zahvaljujem. Jučer je ovaj isti dom izrazio solidarnost e, s ujgurskim vođom koji se bori protiv kineskih vlasti. To je moguće i vjerodostojno E, I sada imamo ovaj novi ruski zakon koji se bori izravno protiv slobode e, govore i onoga što ovaj zakon želi učiniti. Ja to sada ne želim analizirati jer to su mnogi već analizirali, no želim ukazati na to da Putinov režim ne konstruira samo ovaj režim i e, provodi tu metodologiju, nego ju i izvozi kao što je to činila i Sovjetska unija kao njihov prethodnik. E, nažalost, moja zemlja Mađarska prvi je, prva je žrtva ovakvog izvoza jer e, Putinove prakse i e, duh e, su nešto što je prilično prihvaćeno u mojoj zemlji. Mađarsko civilno društvo, civilno društvo je u velikoj mjeri ugušeno i paralizirano danas, a sve institucije su također i pod prijetnjom, kao na primjer Središnje europsko sveučilište koje je ukinuto. Centralno Europsko sveučilište. E, jedno pitanje za vas. Znate li koji se resursi koriste za financiranje ovih politika? To su sredstva koja e, Europska unija i građani Europske unije plaćaju. Mislite na to kada danas glasate? Zahvaljujem. Gospođa Donat e, za klub Rinju. Zahvaljujem. Ruski, ovom ruskom zakonu treba raspravljati ne samo zato što je prijetnja civilnom društvu u Rusiji, nego i zato što e, ova metodologija ne staje na ruskim granicama. Mnogi su o tome govorili. Anti-zapadna dezinformacijska kampanja prijeti Europsku uniju iznutra. Zakon e, protiv e, stranih agenata E, usmjeren je protiv opozicije i nevladinih udruga, ali i u Mađarskoj je također tako. Mađarska je europski laboratorij ruskih metoda koje se isprobavaju i e, primjenjuju. Tako da, na primjer, Ruska, španska, e, Špijunska banka je također implantirana i u Mađarskoj, također njihova propaganda u medijima i upravo tako se infiltriraju ove vijesti. Trebamo osigurati e, slobodan e, duh nevladinih udruga, e, a ne njihovo sankcioniranje ne smijemo to prihvaćati posebice u Europskoj uniji. Gospodin Rovec, gospođa Rovec za zelene. Zahvaljujem. Jučer je ovaj dom dodijelio nagradu Saharov i Lamutotiju i pozdravio dvoje drugih kandidata za tu nagradu. A danas izričemo zabrinutost za novi zakon o stranim agentima koji prijeti novinarima i nevladinim udrugama, što pokazuje dvije polovice e, ove borbe e, za one koji se e, bore za potpore onima koji se bore za slobodu govora. Moja meni je čast što sam u ovom radu odigrala neku ulogu u vrijeme kada sloboda govora i izražavanja postaje sve e, cijenjenija što je više pod prijetnjom. Juče sam također primijetila e, gotovo jednoglasnu e, odsutnost e, Brexitovaca sa dodjele nagrade Saharova. Boris Johnson je osim toga je iznašao e, i nove načine da odgodi izvješće o ruskom uplitanju u e, izbore u Ujedinjenoj kraljevini. Ne moram više od toga ništa reći. Hvala gospodin Teč za ECR. Hvala. E, hvala predsjednice. Nova metoda je krenula od 12. 12. dalje ograničavaju e, slobodu e, ruskih organizacija. Ovaj zakon od, e, iz 2012. još i iz 2015. je omogućio kazneni program bilo kakve strane organizacije ili bilo koga koje koja organizacija koja je povezana s aktivnostima izvan zemlja koje vlasti ne odobravaju. Što znači da će branjenici pred sudom biti nemoćni. E, znači, niko u Rusiji ne može e, imati kontakte s bilo kojim dijelom svijeta da se to ne iskoristi protiv njih. E, to je slično sovjetskoj diktaturi između 85. dolaskom Berstrojke i Gorbačova. je ovaj antidemokratski udar je prijeti svim međunarodnim sporazuma i ugledu Rusije E, u tim sporazumima. pa molimo Rusiju i Putina da se ne vraća u tu izolaciju i nazadovanje. Hvala, gospođa Fox za nezavisne. E, naravno da treba e, osuditi ovaj zakon što se svi novinari mogu proglasiti stranim agentima. To je strašno. No, slušala sam toliko rasprava u ovom domu koje također E, e, jeftino optužuju strano uplitanje za apsolutno sve. Ako Europska unija želi moralni autoritet da kritizira Rusiju, treba prvo počistiti pred svojim vratima. Koliko puta su u ovom domu zastupnici, povjerenici i drugi e, tako označivali sve one koji se ne slažu sa europskom agendom ili Putinovim ljudima ili tako dalje. Posebice recimo u odnosu na britanski referendum. A, a, odgovor je uvijek zabrana i cenzura. I upravo takvo o, e, upravo to može biti poticaj za ksenofobiju u našim državama takvo, e, takva briga zbog stranog uplitanja. Ovo naravno sprječava samo razmišljanje u EU uniji zbog e, ne zbog popularne i odnosno nezadovoljstva naroda Lako je kritizirati Putina zbog onoga što čini prema svom narodu, ali i sama Europska unija ne čini dovoljno da učini nešto za slobodu tiska i demokraciju i time za svoje vlastite greške optužuje strance, pa Europska unija počisti pred svojim vratima prvom. Za EPP, gospodin Kelly. E, Ruski zakon o stranim agentima je jedan e, zabrinjavajući razvoj za slobodu društva i slobodu medija u Rusiji. Ruski parlament stvara neprijateljsko okruženje za novinare e, sa kažnjavanjem medija i civilnog društva. Time su se novinari našli pod znatnom represijom i oduzima im se pravo na slobodu E, govora i stigmatiziraju aktivisti i novinari. Uloga nevladinog e, sektora i e, novinara nužna je u civilnom društvu, a taj se prostor sada sve više smanjuje. Ovo je jedan način da se utišaju branitelji ljudskih prava i novinari i pozivam ruske vlasti da svoje zakonodavstvo usklade sa europskim i, i standardima i standardima međunarodnog prava. Hvala. Sljedeći govornik e, za SED, e, kolega Majorino. Hvala. Sloboda tiska, slobodne informacije ključne su za demokraciju i e, slobodnu državu, ali Putin to ne shvaća i ovim novim zakonom o organizacijama koje primaju stranu financijsku pomoć E, svi se nazivaju stranim agentima koji se moraju registrirati i nadzirati i to utječe i na civilni sektor i na blogere također. Dakle, ovo je jedna obsesivna potreba da se kontroliraju izvori informacija iz medija i ograniči bilo kakva vrsta e, disentizma. Ne, ne, ne trebamo samo to osuđivati, nego moramo još i razmišljati o tome ko su Putinovi prijatelji među nama i um, ograničiti ih također e, projektom demokratskog društva. Takva se situacija ne može tolerirati jer ugrožava naše vrijednosti i demokraciju. Hvala, gospodin Benjen, za Izvolite. Thank you, uh, this revision... Hvala. Ova revizija zakona omogućiti će ruskoj vladi da imenuje neovisne e, novinare i blogere koji dobivaju bilo kakav e, strani prihod k stranim agentima, a što je zapravo stari sovjetski naziv za političke protivnike. Znači oni će se sada moći registrirati, nazvati se stranim agentima ili će e, im prijeti zatvorska kazna od čak dvije godine ili novčana kazna. Time se može E, utišati. Kritika vlade i dalje potkopati slobodni i neovisni mediji te naštetiti slobodi govora. Pozivam rusku vladu da poništi ovu odluku i da svoje zakonodavstvo uskladi sa svojim obvezama prema međunarodnim humanitarnim pravom te, te e, prestane sa svojim naporima da uguši civilno društvo i neovisno e, novinarstvo. E, Žalostno je vidjeti e, da e, se ovo događa upravo u trenutku kada je Rusija ponovno primljena u Vijeće Europe. Hvala. Gospodin Rupe u ime zelenih, izvolite. Zahvaljujem predsjednice, povjerenice, povjereniče, uvaženi kolege. Najveća prijetnja koja prijeti e, e, Kremlju je demokracija i sada su se okrenuli prema neovisnim novinarima i onim još preostalim neovisnim medijima koji su često jedini izvor e, pouzdanih informacija. Time Rusija pokušava ukaljati ugled onih malo preostalih koji se bore za ljudska prava, zaštitu okoliša slobodu govora i obranu temeljnih demokratskih vrijednosti. Zakon o stranim agentima pokazuje da je Kremlj obuzao veliki strah. Putin i njegova propagandna mašinerija ne daju odgovarajuće rezultate pa je stoga režim suočen sa egzistencijalnom krizom i radi na dva fronta, interno i eksterno. S jedne strane upličući se u referendume izbore u drugim zemljama, e, a što postaje sve teže Rusiji. Obranom Obranom prava redovnih e, običnih e, ruskih građana brani se i demokracija i, njihovo, njezino preživljavanje u toj zemlji. Hvala. Gospođa Šojdrova za EPP, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi kolege. Još se uvijek e, dobro sjećam koje su e, e, koje je bilo značenje riječi strani agent u, u bivšoj socijalističkoj Čehoslovačkoj i u cijelom istočnom broku pod sovjetskom diktaturom. To su bili, to je bio naziv za disidente, za sve koji su podopirali ljudska prava i borili se za demokraciju u zemljama kao što su Češka, Poljska, Mađarska i druge. A sada imamo e, rusko ministarstvo pravosuđa koje koristi e, ovaj e, naziv kako bi progonio pojedince organizacije. Popis ovih organizacija uključuje također i češku organizaciju People in Need, ljudi u potrebi, koja je neprofitna organizacija u Europi, ali i druge takve organizacije. Dakle, ova organizacija koja se zalaže za humanitarnu pomoć, razvojnu pomoć i obrazovanje u više od 30 zemalja u svijetu. People in Need podupirao je civilno društvo u Rusiji kao i disidente i stoga je apsolutno neprihvatljivo da neovisna neprofitna organizacija iz jedne zemlje članice Europske unije se tretira kao neželjeni strani agent. Tako da pozivam na povlačenje ovog zakona. Hvala. Za nju, gospođa Strugariju. Zahvaljujem. Radio Europa, Slobodni Radio Europa odigrao odlučujuću ulogu u borbi protiv komunizma u Istočnoj Europi i dobivao je financiranje E, od e, iz europskih izvora i upravo je na crnoj listi Putina kao i e, drugi mediji koji su financirani od strane Zapada. Ovaj je zakon prvi puta 2012. donesen i odnosio se na sve koji se financiraju izvana. Sada je, e, a prošloga mjeseca je još e, proširen kako bi uključio i osobe pojedince, znači bilo koga ko, se, ko je zapravo politički protivnik. To je prijetnja slobodi tiska, to je nešto što je nedopustivo i neprihvatljivo kao što smo rekli u e, srpnju trebamo E, pozivati hitno povlačenje ovog zakona koji krši slobodu izražavanja i međunarodne standarde. Ne možemo imati normalizaciju ovoga u Rusiji, ovakvo stanje u Rusiji gdje ljudska prava sada više jednostavno za Putina ne postoje. Znači trebamo imati nešto slično zakonom Magnitski. Zahvaljujem. E, mnogi su se kolege javili, zatražili za riječ, no e, svejedno moći će dobiti samo e, šestero ljudi riječ. pentru za EPP gospodin Tomakić. Tomac. E, evo sada ste dobili odgovor o tome je li Putin diktator ovim zakonom. Ovo je posvećeno Eh, eh, eh, mislim, lako je, lako je dati odgovor na to zašto je ovaj zakon usvojen. Oni koji žele promicati određene vrijednosti u Rusiji, a koje su protivne Putinovim vrijednostima, naše su se na udaru. Dakle, ono što se događa je nešto što bi nas doista trebalo zabrinuti. To je a, signal za alarm za sve nas. E, u, ovo je zakon koji je u e, koji, na, na meti kojega su se našli novinari, učitelji i svi koji mogu slobodno govoriti, koji znaju slobodno govoriti i razmišljati e, pa učinimo nešto, učinite nešto da obranimo milijune E, Rusa koji s nadom gledaju prema Europskoj uniji. E, gospodin Lopez Aguilar, izvolite. E, predsjednice, gospodine Borel, rezolucija parlamenta o ruskom zakonu o stranim agentima ima dva prioriteta. Prvo, slobodu izražavanja i pristup informacijama. Dafne Karuana, e, nagrada e, e, također protiv nagrade Saharov i Rusija je veliki velika zemlja koja je u susjedstvu Europske unije, a Rusija kaže da se zalaže za mir, a E, čak i, čak i Vijeće Europe istaknulo da ono što se događa u Ukrajini i na bivšim sovjetskim granicama treba osuditi. E, znači treba doista biti e, zabrinut zbog onoga što se u kibernetičkom prostoru događa od strane Rusije. Treba poslati jasnu poruku potpore novinarima, blogerima i svima onima koji žele širiti informacije u zemlji pod kontrolom E, Putina. Gospođa Dali Gue. Hvala predsjedniče. 2017. Kada, se, kada je bila na vrhuncu panika zbog runskog uplitanja, e, američka e, naravno američka je vlada donijela zakon o stranim agentima, a Rusija je sada odvratila predvidljivo. Znači, Svaka međunarodna akcija ima odgovarajuću reakciju i sada vidimo kako Rusija to upravo radi. I nažalost, ovo će se vjerojatno provoditi arbitrarno, to je tragedija za neovisne novinare i građane i izvjestitelje u e, e, Rusiji. A pogledajmo samo što je prije s time učinila e, E, Amerika, pa vidite kako će to završiti. Recimo, Marija Patina završila je e, u zatvoru u Americi samo zato što je Ruskinja. No, zapravo evo, ono što se događa je da Rusi kopiraju one što rade na zapadu i što prije e, prestanemo s naše strane plašiti ljude ruskim agentima i, viđanjem ruskih agenata posvuda, to će biti bolje za sve i s njihove strane. Sljedeći gospodin Pospišil za EPP, izvolite. Zahvaljujem e, predsjednice. Ovaj je zakon jasni dokaz da ruski režim postaje sve autoritarniji. Dobro znamo to u Češkoj jer nažalost mnogi češki političari uključujući i e, predsjednika su e, podupiratelji Putinovog režima. Stoga je nužno reći da se trebamo protiv toga dići i drago mi je što ova rezolucija slijedi liniju prethodnih rezolucija parlamenta e, i ukazujući na antidemokratičnost ruskog režima i osuđujući kršenje ljudskih prava u Rusiji e, te pripajanja stranih teritorija, te e, interferencije u nacionalne političke situacije u drugim zemljama utjecanjem na izborne kampanje. Rusija mora biti naš partner, no Putinov režim nije naš partner. Stoga treba i ovo reći jasno komisija visoki e, predstavniče, molimo držite se linije prethodne komisije i nemojte popustiti pred ruskom propagandom, budimo ovdje konzistentni. Hvala. Gospođo Grpini, izvolite. Predsjednice, e, već smo ovo čuli i e, bivši Sovjetski savez bio opresivan i okrutan. I ono što smo mi proživjeli u istočnim državama mi smo bili leke i e, podanici Sovjetske, Sovjetskog saveza cijelog našeg života. Mi to najbolje razumijemo i zato osuđujemo ovaj novi zakon koji je upravo donio Putin i slažem se sa glasanjem za ovu rezoluciju jer e, suzbijanje sloboda tiska e, znači da se istina nekada neće saznati jer samo oni u Rusiji koji znaju što se događa žele slobodu kretanja, razmišljanja i govorenja. Naravno da ćemo zato glasati za ovu rezoluciju jer ovo, je, veli, ovo nas doista zabrinjava. Ovo je naš, Rusija je naš susjed, ali mora poštivati demokratske propise. Samo tako e, ćemo moći biti susjedi. I gospođa Moldi, posljednji govornik. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Suomalaisena olen asunut Venäjän naapurissa koko elämäni kao zastupnica iz Finske živjela sam u zemlji kojoj je susjedna zemlja bila Rusija i mogu vam reći da su uvijek postojali kontakti i prijateljske razmjene s tom zemljom. Međutim, govorimo o zemlji u kojoj institucije nisu u stanju obavljati svoj posao. Civilno društvo je izolirano, ne poštuju se prava. To je doista velika prijetnja. Ovaj zakon samo pogoršava trenutnu situaciju s obzirom da se slobode sve više i više ograničavaju. Smatram da ne možemo tolerirati i izolaciju oporbe jer to zapravo se izjednačuje s diktaturom. Također se vrši pritisak na medije, neki su novinari i ubijeni. Moramo nastaviti surađivati s Rusima i s njihovim civilnim društvom kako se situacija ne bi još pogoršala. Hvala je gospodinu Borelu kako bi zaključio raspravu. Uvaženi zastupnici, gospođo predsjedateljice, Europska unija ima jasan stav o ovom ruskom zakonu o stranim agentima, a najnovije izmjene tog zakona koje je 2. prosinca potpisao predsjednik Putin proširuju područje primjene tog zakona koji sada obuhvaća i pojedince. Mnogi od vas izrazili su zbog toga snažnu zabrinutost. I to s pravom. Ovaj zakon ima mogućnost utjecati neovisno novinarstvo na blogere i to je samo još jedan korak prema ograničavanju medijskih sloboda i sloboda izražavanja u Rusiji. Od 2012. godine, kada je taj zakon prvi puta stupio na snagu u Rusiji, nevladine organizacije su označene kao strani agenti. Više od 150 nevladinih organizacija također potpadaju pod taj zakon. One su morale platiti novčane kazne, provedene su inspekcije u tim organizacijama, a učinak je da, se, da su se ograničile slobode u Rusiji, vrši se pritisak na resurse nevladinih organizacija i ograničava se djelovanje civilnog društva. 2017. godine to zakonodavstvo prošireno je i sve medijske organizacije koje primaju financijska sredstva izravno ili neizravno iz inozemstva mogu se sada smatrati stranim agentom. Taj zakon ponovno je smanjio prostor za djelovanje neovisnih medija. To zakonodavstvo protivno je obvezama u pogledu ljudskih prava kojih se mora pridržavati Rusija. Europska unija opetovano je osudila to zakonodavstvo. Nedavno je to učinila putem izjave Europske službe za vanjsko djelovanje 23. studenog. osuđeno je što zakon uključuje i pojedince, jer to je samo još jedan potez kojim se ograničava sloboda izražavanja. Mi ćemo i dalje pozivati ruske vlasti da se pridržavaju svojih međunarodnih obveza u pogledu slobode udruživanja, slobode govora. Neophodno je da ruski građani mogu slobodno ostvarivati svoja prava na udruživanje i sudjelovanje u radu nevladinih organizacija koje promiču zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Europska unija i dalje će podupirati ruske aktiviste i borce za ljudska prava te rusko civilno društvo. To činimo i diljem svijeta jer riječ je o temeljnim načelima Europske unije. Naša je potpora važna, bilo da je riječ o davanju javnih izjava, prisustvovanju suđenjima i sastancima sa ruskim predstavnicima. I dalje ćemo pratiti razvoj situacije u Rusiji te poziv, pozivati ruske vlasti da poštuju ljudska prava koja su propisana i ruskim ustavom. Ustrajat ćemo na tome da se moraju poštivati odluke Europskog suda za ljudska prava i Konvencija Vijeća Europe. Riječ je o demokraciji, vladavini prava i poštovanju ljudskih prava. Hvala vam, uvaženi zastupnici parlamenta i hvala predsjedateljici. Hvala lijepa. Ovime zaključujemo raspravu. Imamo šest prijedloga rezolucija o kojima ćemo glasati. Sada slijedi stanka i nastavljamo točno u podne. Hvala što Što je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 Dragi kolege, Europski sud danas je donio jednu presudu. U predmetu C552 kroz 1.9. Riječ je o presudi, molim vas za tišinu. Riječ je o iznimnoj važnoj presudi. koja ima direktan učinak na sastav ove institucije. Mi nismo gubili vremena, odnosno morali ste danas čekati glasovanje i za to postoji dobar razlog. Europski sud odlučio je da kada je riječ o mandatu parlamenta, to je izbor glasača, Sud je odlučio da osoba koja je izabrana u Europski parlament i to je službeno potvrđeno od strane službenih tijela države članice u kojoj su se sami izbori za parlament održali. Od tog trenutka ta osoba ima status zastupnika Europarlamenta i uživa e, imunitet u skladu s člankom 9 protokola o privilegijama i imunitetu Europske unije. Protokolo sui privilegi e sulle immunità protokol o privilegijama i imunitetu u Europskoj uniji. I kao rezultat toga status zastupnika Europskog parlamenta smatra se stečenim od trenutka proglašenja. Sud je odlučio da imunitet znači da se zastupniku treba omogućiti da ide u Europski parlament i izvrši sve formalnosti. Kada nacionalno nadležno tijelo smatra da tu mjeru treba zadržati, nakon što je ta osoba postala zastupnik Europskog parlamenta, to tijelo mora odmah e, zatražiti od Europskog parlamenta da se povuče imunitet u skladu s člankom 9. protokola. Stoga pozivam nadležna španjolska tijela i da se pridržavaju ove presude. Dao sam mandat službama Europskog parlamenta da što je prije moguće evaluiraju moguću primjenu, odnosno učinak te presude Europskog suda i kako to može utjecati na sastav ovog parlamenta. Želim vas i htio sam vas o tome obavijestiti. Um, Kolege i kolegice, nakon ove jasne izjave predsjednika nema potrebe za dodatnim pojašnjenjem i sada želim nastaviti. Izražavam dobrodošlicu izaslanstvu ukrajinskih zastupnika u parlamentu koji su sudjelovali na desetom sastanku parlamentarnog odbora za pridruživanje EU Ukrajina jučer i danas. Bio je to važan sastanak i prvi sastanak koji je održan od novog saziva, od početka saziva Europskog parlamenta i Ukrajinskog parlamenta. Stoga je to bio dobar trenutak da s ambicijom i vizijom pogledamo što želimo zajedno postići. Dragi ukrajinski prijatelji, intenzivna suradnja između naših parlamenata simbolizira našu zajedničku predanost prema europskom putu koji je izabrala Ukrajina. Želim vam zahvaliti što ste ovog tjedna posjetili Europski parlament i želim vam sve najbolje u budućem radu u ukrajinskom parlamentu koji je predvodnik u pogledu jačanja i produbljivanja vaše demokracije. Sada prelazimo na glasovanje. Slijedi glasovanje o rezolucijama. Prvo glasujemo o amandmanu 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman prvi. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Glasujemo o rezoluciji u cijelini. Tko je za? protiv, suzdržani. Rezolucija se usvaja. Nastavljamo sa rezolucijom u Afganistanu. A posebice navodi o seksualnom zastavljanju dječaka u pokrajini. Stavak prvi, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman prvi, tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman drugi, tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman treći. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Glasujemo o rezoluciji u cjelini. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Rezolucija o Afganistanu se je usvojena. Prelazimo na sljedeću rezoluciju. Ruski zakon o stranim agentima. Imamo poimenično glasovanje o stavku 13. originalnog teksta. Otvaram glasovanje. Izvolite. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasujemo o rezoluciji u cjelini. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Rezolucija se usvaja. Prelazimo na rezoluciju o obilježavanju 30. godišnjice revolucije u prosincu 1989. u Rumunjskoj. Glasujemo poimenično glasovanje o čitovoj cijeloj rezoluciji. Otvaram glasovanje.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 suzdržani, odbija se. Glasujemo o rezoluciji u cijelini tko je za. Protiv, suzdržani. Rezolucija o položaju Ujgura u Kini je usvojena. Dolazimo do rezolucije o stanju ljudskih prava i demokracije u Nikaragvi. Glasujemo o stavku sedmom prvotnog teksta u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasujemo o rezoluciji u cjelini imeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I dolazimo do e, zadnje rezolucije o nasilnom gušenju nedavnih prosvjeda u Iranu. Nakon prvog stavka glasujemo o amandmanu 3. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Glasujemo o petom stavku originalnog teksta imeničnim glasovanjem, otvorom glasovanjem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman drugi, nakon stavka šestog slijedi glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Nakon uvodne izjave G, amandman prvi, tko je za? Protiv? Tko je suzdržan? Usva se. Glasujemo o rezoluciji u cjelini. Tko je za? Protiv? Tko je suzdržan? Usva se. Želim vam eh, sretan Božić i vidimo se sljedeće godine. Slijedi obrazloženje glasovanja. Imate 30 sekundi da mirno napustite vječnicu i prepustite mogućnost kolegama da se jave za riječ. Uh, Sada slijedi obrazloženje glasovanja <clears throat> o obilježavanju 30. godišnjice revolucije u prosincu 1989. u Rumunjskoj. Kolega Hanan ima riječ na jednu minutu. Hvala vam. Čast mi je što sam svjedočio u Bukureštu Rumunjskoj revoluciji. Tada sam bio 18-godišnji student i tome sam svjedočio kroz prozor jednog puba, jer jedino se tamo moglo popiti pivo u čitavom gradu u Bukureštu. Osim toga moglo se samo piti e, vermut i bilo je izvanredno vidjeti napredak koji je Rumunjska ostvarila od te godine. Ali valja zapamtiti da Rumunjska revolucija i revolucija u drugim sovjetskim e, zemljama značila je kraj strane okupacije i povrat suvereniteta. Radilo se naravno i o osobnim slobodama, ali narodi tih zemalja shvatili su da su sve te stvari beznačajne ako nemate mehanizme kojima ćete pozvati vladajuće na odgovornost. Charles de Gaulle je već eh, davno primijetio da su demokracija i nacionalni suverenitet jedna te ista stvar. Hvala kolegu Hananu. Kolega Anđel Zambacki ima riječ na minutu. Hvala vam gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Kao i kolega Hanan, ja sam e, imao priliku svjedočiti događajima u Rumunjskoj, gledao sam ih putem televizije. Ja sam iz Sofije i vidjeli smo što se događalo na ulicama rumunjskih gradova. U to vrijeme Rumunjskom je vladala komunistička diktatura koja je pokušavala uništiti sjećanje naših e, nacija i naše samoodređenje diktatura pokušala je osmisliti novi koncept sovjetskog građanina, građanina Sovjetskog saveza. Na sreću, rumunjska diktatura se raspala, došlo je do sukoba na ulicama Bukurešta, sukoba s policijom, zbog čega su Bugari odlučili svrnuti, svrgnuti komunističku diktaturu i uzeti u sudbinu u vlastite ruke. Hvala svima koji su sudjelovali u revoluciji i želim čestitati e, čitavom ruminskom narodu. Hvala vam kolega Zambacki, a sada dajem riječ kolegi Janu Zahradilu na jednu minutu. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Dobro je što sad obilježavamo pad e, diktature u Rumunjskoj. To je bio posljednji sovjetski satelit, e, zadnji ostaci sovjetskog carstva, e, zadnji komunistički režim koji je pao. I kao što navodi rezolucija, ta revolucija je bila izuzetno krvava epizoda, najkrvavija epizoda u Rumunjskoj povijesti i u istočnoj Europi, u tadašnjoj Čehoslovačkoj, imali smo sreće jer je tamo provedena baršunasta revolucija bez e, žrtava i e, došlo je do mirne primopredaje vlasti i prelaza na novi demokratski sustav. Bili smo šokirani kada smo na televizijskim ekranima gledali što se događa u Rumunjskoj tada je e, već na vlasti bila prelazna vlada i krenulo je održavanje slobodnih demokratskih izbora. Nužno je odati počast tim događajima i drago mi je što smo uspjeli usvojiti ovu rezoluciju danas. Hvala vam kolega Zahradil. Gospodin Rojking, jeste li imali problema s prijevodom ili se želite javiti za riječ? Došlo je do problema, e, tehničkih problema, nisam mogao čuti prijevod, ali sada sve funkcionira. Hvala vam. U tom slučaju dajem riječ kolegi Vladmariju Šubotosu. Drage kolege, hvala vam što ste glasovali o ovoj rezoluciji. Želim zahvaliti svim kolegama koji su dali potporu rezoluciji. Riječ je o iznimno važnom trenutku za moj narod. Riječ je o važnom trenutku za našu povijest i iznimno sam e, zadovoljan što smo istaknuli važnost tog događaja u ovom hramu europske demokracije. Jer ono što se dogodilo 1989. promijenilo je smjer u kojem je išao čitav naš kontinent. Želim zahvaliti svima koji su položili živote tijekom revolucije u prosincu 89. jer ti ljudi su se borili za ljudska prava. E, I Europski parlament upravo danas o svemu tome šalje poruku. Hvala vam još jednom. Hvala vam kolega Botos. Sada prelazimo na obrazloženje glasovanja o položaju Ujgura u Kini. Dajem riječ e, kolegici Dominik Bilde situation des Ouïghours appelle la je slična situaciji Rohingja u Burmi. Doista je došlo do infiltracije radikalnog islama u toj manjini. Međutim, ne može se dovoditi u pitanje e, teritorijalni integritet i to ne znači da mi trebamo tolerirati kršenje temeljnih sloboda, posebice slobode savjesti. No mora se konstatirati da propusti Kine u ovom slučaju nisu od jučer. Ima sve više restrikcija kada je riječ o kršćanskoj vjeri od 2017. godine i to prolazi nezapaženo u međunarodnoj zajednici. Kršćanske crkve su žrtve određenih e, upravnih e, sankcija i mislim da je autoritarizam oduvijek postojao u kineskom režimu, no s naše strane trebamo biti odlučni naspram tog istog režima. Hvala gospođo Bilde. Sada dolazimo do Nikaragve, stanje ljudskih prava i demokracije u Nikaragvi, kolega Zahradil. Izvolite. Hvala lijepo. Moram reći da je doista dobro da smo raspravili ovu temu i da smo osvojili rezoluciju. Ovdje u Europskom parlamentu, kada je riječ o Središnjoj i Latinskoj Americi, možemo primijetiti da postoje dvostruka mjerila. Kolege s lijeve strane političkog spektruma kritiziraju one režime s kojima se ideološki ne slažu. Vrlo često kritiziraju Brazil ili Čile, njihove predsjednike. Kritiziraju također situaciju u Kolumbiji, ali kada je riječ o drugim zemljama poput Kube i Venezuele ili pak Bolivije, gdje je predsjednik morao napustiti zemlju, onda su mnogo manje spremni na to da kritiziraju kršenje ljudskih prava u tim zemljama. Važno je da ne primjenjujemo dvostruka mjerila. Hvala i vama, gospodine Zahradil. A sada kolega Patrik Brajer. Izvolite. Potpredsjednice, Naša delegacija se zalaže za to da se polože računi e, zbog e, kršenja ljudskih prava što uključuje i moguće sankcije. Međutim, to mora biti sukladno međunarodnom pravu što obuhvaća imunitet za šefa države, a sankcije bi trebale nametnuti prvenstveno Ujedinjeni narodi. Ova rezolucija Europskog parlamenta o situaciji u Nikaragvi ne uzima doista u obzir ove mjere, te se traže sankcije za Nikaragu. Mi smo odlučili da budemo suzdržani kod ovog glasanja po dijelovima. Hvala. Sada prelazimo na sljedeće obrazloženje glasovanja na temu nasilnog gušenja nedavnih prosvjeda u Iranu. Gospodin Matthew Patten je zatražio riječ. Izvolite. Hvala. Ja sam e, glasovao za ovu rezoluciju kojom se osuđuje nasilno gušenje nedavnih prosvjeda u Iranu. Zajedno sa kolegama mogu samo osuditi zatvaranje političkih zatvorenika koje treba odmah pustiti na slobodu. Međutim, moram reći i sljedeće. Ovakve geste i ovakve rezolucije mogu postići stvari samo do određene mjere. Moji kolege zastupnici često upućuju signal predsjedniku Trumpu, međutim, SAD su jedina država koja ima moć i resurse da postigne ono što mi tražimo u ovoj rezoluciji, tako da bih zamolio kolege uz dužno poštovanje da poštuju e, najdugovječnijeg evropskog saveznika. Ukoliko želimo da se postignu promjere u Teheranu, moramo krenuti od Washingtona. Hvala vam. Sada samo mogu još najaviti da se ova sjednica privremeno prekida do 15 sati e, i želim svima sretne blagdane.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 poreza na digitalne usluge. Dakle, možete glasati, e, javljati se za riječ, kao što znadete, po novome i putem elektroničkog sustava i dizanja plave karte. Znači, krećemo sa izjavom e, povjerenika Hogana u ime komisije. Izvolite. Hvala vam lijepo predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, svo troje. E, komisija je iznijela dva prijedloga kako bi digitalne kompanije plaćale svoj dio poreza. To su kratkoročna rješenja za digitalno oporezivanje i postoji također i dugoročno rješenje koje definira digitalnu prisutnost. E, to se vezuje i uz porez na dobit. Europski parlament je prije točno godinu dana 13. prosinca podržao e, ovaj prijedlog Europske komisije. Taj prijedlog Europskog digitalnog poreza je predložen i očekuje se sveobuhvatno rješenje s obzirom na sve veći pritisak država članica imajući u vidi da se njihova porezna osnovica na dobit e, sve više smanjuje tijekom vremena. Ovaj prijedlog bi također mogao pomoći da se pronađe globalno rješenje za ovo pitanje, uključujući i globalni porez na digitalne usluge. Nažalost, vijeće početkom 2019. nije usuglasilo dogovor e, vezano za ovaj prijedlog komisije, tako da su neke države članice pripremili svoje e, porez na digitalne usluge. SAD je pokrenulo istragu temeljem e, odjeljka 301. vezano uz francuski porez na digitalne usluge 2013. godine. s tome što Francuska nije niti prva niti jedina zemlja koja je uvela takav porez. Nakon toga predsjednik Macron i predsjednik Trump su se u Bijaricu na marginama sastanka dogovorili da će Francuska nastati ubirati taj porez te da će vratiti trošak e, tvrtkama ukoliko postoji razlika između francuskog poreza i rješenja koje je postignuto u okviru OECD-a. Međutim, SAD su nastavile svoju istragu i donijeli negativno rješenje tvrdeći da je francuski porez na digitalne usluge diskriminirajući e, i te da ograničava e, američke tvrtke. Ista pravila su se ranije koristila samo za nelojalne trgovačke prakse vezano uz Kinu kako bi se opravdale e, američke tarife naspram Kine. Jedini način da se riješi spor u području trgovinu, e, trgovine jest putem VTO-a. SAD su se obvezale da će koristiti to pravilo. Tako da komisija apelira na SAD da ne krši e, svoje obveze temeljem multilateralnog trgovinskog sustava. Predsjednica von der Leyen je jasno rekla da će Europska unija reagirati na bilo kakve unilateralno nametnute mjere izvan globalnog trgovinskog sustava. Da kako, e, mi ćemo se obraniti ukoliko neki partner poduzme mjere protiv nas. Uredba Vijeća i parlamenta uputila bi jasan signal da se Europska unija spremna obraniti kao i obraniti multilateralni trgovinski sustav. Moram zaključiti da bi doista izazvalo veliku zabrinutost u komisiji kada bi SAD odlučile uvesti tarife e, nekoj zemlji članici Europske unije. To bi bilo prvi puta da se Sjedinjene države koriste tim instrumentom protiv Europske unije do snutka VTO 95. godine. Statut SAD-a također predviđa i neke e, druge mjere, osim restriktivnih trgovinskih mjera, tako da ćemo mi u Europskoj komisiji nastojati postići da se koriste te e, diskrecijske mjere. Četiri minute, kolegica Vedren. Hvala vam predsjedniče. Gospodine povjereniče, ovdje smo se sastali na posljednjoj raspravi plenarne sjednice tijekom 2019. godine. Ta rasprava odražava situaciju s kojom se suočamo već više godina u području međunarodne trgovine. Svima nam je poznato da međunarodna trgovina prolazi kroz krizno razdoblje. Svijet se promijenio. Mjesto Kine, pozicija digitalne ekonomije, ne znam jesu li se mjere međunarodne trgovine tome uspjele prilagoditi. Ja ću kao i vi uvijek braniti takav međunarodni sustav koji se temelji na pravilima. Mi, Evropljani, danas smo pod pritiskom i opet smo meta Donalda Trumpa. On je prije svega odlučio uvesti porez na čelik e, i aluminij e, iz Europske unije i to na nezakonit način. To traje već dvije godine. EU unija je reagirala, ali kakav je to učinak imalo? Od sredine e, listopada Naše tvrtke moraju plaćati 20% više u sklopu afere Boeing. E, tu su nametnute sankcije od 6,8 milijuna dolara. Trumpova administracija je najavila da će nas uvesti 100% veću taksu na e, francuske proizvode kao odgovor na e, porez na digitalne usluge iz Francuske. To je doista zabrinjavajuće. Na inicijativu kluba Renew uspjeli smo dodati ovu točku na dnevni red prije roka u siječnju koji su definirali Amerikanci. Mislim da moramo uzeti u obzir važnost ovog pitanja i znam povjereniče da se slažete sa mnom. Što nam prigovara Donald Trump? On smatra da je ovaj porez na digitalne usluge diskriminirajući. Smatram da je to netočno. Ovaj porez je zapravo pravedan doprinos koje digitalne tvrtke moraju platiti. Europska unija želi dati prednost e, međunarodnom rješenju u sklopu OECD-a. Treba nastaviti pregovore kako bi se uspostavio pravedan porez e, na digitalne tvrtke što bi bio jamac e, također za lojalnu konkurenciju. Donald Trump je ovdje se usmjerio na šampanj, Roquefort, Robert, kozmetike, dakle na doista najjače francuske tvrtke. Naime, Sjedinjene države su doista najveće tržište za francuski šampanjac. Još je zabrinjavajuće da su tu E, uključene i sve, na, sva naša mala i srednja poduzeća te naši poljoprivrednici. Ovaj novi porez mogao bi za njih biti fatalan. Poljoprivrednici ponovno plaćaju veliku cijenu političkih tenzija u tom slučaju bi trebalo donijeti neke mjere potpore. Ovdje moram istaknuti nekoliko stvari. Kao prvo, potreba za dijalogom između dva važna partnera, dijalog mora prevladati i moramo prestati sa ovim obračunima. Europska unija je uvijek bila otvorena za razgovore i nadamo se da će nas Sjedinjene države saslušati. Ova, ovo eskaliranje u trgovinskom ratu samo će dovesti do toga da će svi biti gubitnici, a moramo doći do situacije da svi budu dobitnici, jer riječ je o proizvođačima i o potrošačima s obje strane Atlantika koji će biti pogođeni ovakvom situacijom. Zatim, potreba za jedinstvo moramo e, osigurati slogu među državama članicama. Europska unija je osnovana na načelu jedinstva. To je u našem DNA. I hvala vam povjereniče Hogan što ste još pot istaknuli da ćemo biti snažni samo budemo li složni. Moramo doista osnažiti našu trgovinsku politiku ne budemo li reagirali, pretrpjet će naše gospodarstvo. Europska unija je prva svjetska e, ekonomska sila i moramo to dodatno afirmirati i biti ofenzivni. I zaključno, i da se vratim na, vratim na ovu novu najavu SAD-a, poruka koju ovdje želim prenijeti je vrlo jasna. Ova eskalacija sukoba nije razumna i tome treba stati na kraj. Hvala vam. Zahvaljujem. Tri minute. Kolega Đambacki, izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedavajući, uvaženi povjereniče Hogan, dragi kolege, doista mi je povlast da mogu sudjelovati u ovoj žustoj raspravi koja se vodi danas na plenarnoj sjednici. To doista pokazuje kakav je stav zastupnika prema ovoj temi, budući da ih je samo četvero nazočno od 751 koliko ih ukupno ima. To je doista indikativno. Premda je ovo vrijeme uoči Božića. Želim vam e, doista zahvaliti što se svi strogo držite zadanog vremena. Ovdje ima dovoljno zastupnika da igramo na karte. Ima nas četvoro. E, no, vjerojatno nas je dovoljno da održimo raspravu. Također je indikativno da E, ima deset puta više gledatelja na galeriji nego nas ovdje u vijećnici. A oni su ti kojih se ovo najviše tiče, budući da će porez na digitalne usluge utjecati na sve aplikacije kojima se koriste naši građani, to će utjecati na sve uređaje i digitalne usluge e, kojima se koriste. Oni vide koliko zaista postoji interes među nama za ovu raspravu. 10. E, srpnja 2019. godine e, predstavnik SAD-a pokrenuo je istragu vezano uz francuski porez na digitalne usluge. E, naime, postoji u porez od 3% na godišnji prihod tvrtki koje pružaju neke digitalne usluge na francuskom tržištu. Te tvrtke su obuhvaćene zakonom kojim se generira barem 750 milijuna eura u prihodima u svijetu i 25 milijuna u Francuskoj. Izjave nekih francuskih dužnosnika ukazuju na to da je ovaj porez neproporcionalan i da nepravedno cilja na neke američke tvrtke. Pravedni porez i održavanje dobrih odnosa s našim susjedima vrlo je osjetljivo pitanje nije nam u interesu odmazda od strane SAD-a. I tu mogu navesti rat koji se već vodi između Kine i SAD-a. Ne smijemo dopustiti da dođe do toga. E, to je jedan od naših najbližih trgovinskih partnera. Moj klub će i dalje govoriti u ime slobodne trgovine. To je jedini način da se zajamči prosperitet za naše građane. Francuska nije čitava Europa i nadam se da e, druge države članice neće e, početi tim primjerom. Želim skrenuti vašu pozornost na još jedan aspekt. Ovdje se često apelira da se e, harmonizira porezno opterećenje u državama članicama to obično traže naši kolege iz redova komunista. Mi se snažno protivimo takvim prijedlozima. Porezna politika mora strogo biti u nadležnosti država članica. Hvala vam na pozornosti i želim svima ugodne blagdane. Hvala. E, kolega Žambacki, samo jednu stvar da ispravim. Nije nas četvero, nego petero. Dakle, petero sa mnom morate uvijek računati. Petero nas je. Niko se nije javio za slobodno javljanje za riječ, pa dajem ponovno riječ komisiji u ime povjerenika, dakle povjereniče Hoga. Ali ne, ipak kolegica se javila za... Ja sam ispričavam, malo sam bila prespora kada sam tražila riječ. Dakle, ja se želim nadovezati na ovo što rekao kolega iz ECR-a e i moram reći da je ovo doista razočaravajuće i doista je šteta da nemamo veći broj zastupnika u vijećnici. Povjereniče Hogan, želim doista pohvaliti vaš tim e, premda ste preuzeli dužnost povjerenika za ovaj resor prije samo neko vrijeme. Kao predstavnica Irske Želim apelirati na vas da nastavite pronositi poruku evropske solidarnosti, posebno u području poreza, bilo da je riječ o digitalnim proizvodima, uslugama ili nečem drugom u razgovoru sa SAD-om u ovim eh, vrlo bremenitim vremenima. Mi smo iz Irske svakako spremni tu vam pružiti podršku. Hvala. Sada povjerenik Hogan. Uh, uh, Hvala predsjedniče. I htio bih zahvaliti uh, govornicima na angažmanu u ovoj raspravi i želim im pružiti jamstvo da ćemo mi nastaviti svoje napore da razgovaramo sa SAD-om u vezi sa svim trgovinskim pitanjima, uključujući i ovo pitanje koje se tiče poreza na digitalne usluge. Inače, ja ću otići u posjet u SAD-u i daću sve o sebe kako bismo pronašli rješenje za ovaj problem. Želim eh, također iskoristiti ovu prigodu da zahvalim vama predsjedniče i vašim suradnicima na dobroj suradnji s komisijom tijekom 2019. godine. Želim vama i vašim suradnicima doista e, sve najbolje u ovim blagdanskim e, vremenima. Hvala povjereniče. Evo došli smo do kraja e, i također i do kraja 2019. godine. E, evo, e, znademo, evo, naši posjetitelji možda ne znaju, eto, možda kod nas sada sjednica završava, neki su već otputovali. No u svakom slučaju bilo bi dobro da se možda kada govorite u četvrtak, e, da se ne žalite samo što se e, govorilo u četvrtak, no u svakom slučaju sve je to snimljeno i na internetu je i kada jednog dana netko e, posluša vaš snimljeni govor, niko neće niti znati da je ovo četvrtak bio prije podne ili četvrtak poslije podne, pa će ljudi misliti da svaki dan prazna plenarna sala jer neće znati o kojem se danu radilo. No, eto, u svakom slučaju želim vam e, sve najbolje za Božić i Novu godinu. Puno uspjeha u svakom slučaju. E, nikada neće škoditi uspjeha kod kuće i u zajedničkom radu. I eto, veselim se da ćemo se svi vidjeti svježi poslije nove godine, ne samo zastupnicima, nego i svima sa, koji sjede meni sa strane, no također i našim prevoditeljima iza staklenih e, prozora, jer bez prevoditelja ne bismo se vjerojatno mogli međusobno razumjeti, a naročito vjerojatno mene jer imam e, prilično gadan njemački naglasak e, pa se na tome također ispričavam e, prevoditeljima. Ali eto još jedna stvar, gospodine Đambacki, što ste vi rekli, da ste uvijek prilično strogi i da sam ja strog, ali da sam doista strog ne bi vam dao riječ sad na plavi karton, ali sad ću vam ga ipak dati току-що му опровергахте, за което ви благодаря. Поздравявам Pa, htio bih samo ovdje nešto ispraviti. Morate biti strogi kada je riječ o vremenu govora i slobodno nastavite tako. A što se tiče samih zasjedanja, trebamo razmisliti o tome jesu li nam uopće potrebne ove rasprave u četvrtak poslijepodne. Mislim da o tome trebamo razmisliti. Želim zahvaliti vama predsjedniče komisiji, prevoditeljima. Želim svima sretan Božić i novu godinu. Hvala kolega Žambacki. Zapisnik ove sjednice biti će na, o, predstavljen parlamentu na odobrenje početkom sljedeće sjednice, a također e, će se e, tekstovi rezolucija dostaviti onim nakon odobrenja onima kojima su naslovljeni i time zatvaram ovu sjednicu. Hvala.